Hvala. Ladies and gentlemen, as a new chair of... Poštovane dame i gospodo, kao nova predsjednica odbora regiji, Čast mi je pozdraviti vas u Europskom parlamentu i pozdraviti predsjednika odbora regija, gospodina Mišala Lebruna i povjerenika za regionalnu politiku gospodine Johanesa Hana. Dopustite mi prvo da toplo zahvalim povjereniku Hanu na, njegovom, na njegovoj trajnoj suradnji s Europskom parlamentom. Pa čak i onda kada e, su Europska komisija i Europski parlament imali različita mišljenja o nekoj temi, on nam je uvijek bio dobar i otvoren partner. Iskreno se nadam da će ostati zagovornik kohezijske politike i u svojoj budućoj ulozi. Kao posljedice rezultat e, izbora za Europski parlament u Svibnju, članstvo našeg odbora znatno se promijenilo, ali sigurna sam da ćete mi se priključiti u pozdravljanju nekih od naših najiskusnijih članova i poželjeti im e, također kao i svim našim novim kolegama puno uspjeha u njihovom radu. Te također naše članstvo uključuje dva bivša predsjednika odbora regija, gospođu Bresu i gospodina Valkarsela. Međutim, bez obzira na to jesmo li e, zastupnici Europskog parlamenta s dugim stažem ili novi članovi odbora regije ili potpuno novi u Briselu, svima nam je nešto zajedničko svi želimo doprinijeti razvoju kohezijske politike. U vrijeme gospodarskih teškoća i krize kohezijska politika igra ključnu ulogu u ponovnom pokretanju gospodarstva Europe. Moramo ovdje biti ambiciozni, a kohezijska politika mora dati rezultate. U njezinom provođenju moramo se koristiti najboljim praksama. Danas e, zadovoljstvo nam je među nama pozdraviti gospodina Angela Guriju, predsjednika OECD-a, koji će nam reći nešto o tome kako e, se druge regije u svijetu ugledavaju nas i nadahnjuju europskom kohezijskom politikom. Dame i gospodo, možemo biti ponosni na rezultate koje smo do sada postigli, međutim ne možemo biti zadovoljni jednostavno samo postignućima iz prošlosti. Stoga će posebice odbor e, regiji koristiti parlamentarno pravo da zatraži informacije od komisije kako bi osigurao da se provođenje nove, novog zakonodavstva u području kohezije pažljivo prati i analizira. Češće izvještavanje odboru za regionalnu politiku parlamenta bio je jedan od ključnih e, točaka koje su naši zastupnici e, postavili na nedavnom saslušanju kandidatkinje za povjerenicu za regionalnu politiku, gospođu Kretu. To nije nešto što ćemo zaboraviti. Što ga će komisija očekivati od odbora regiji e, i može očekivati da ćemo ih držati za riječ za učinkovitu implementaciju. Također, e, posjećivat ćemo zemlje članice kako bismo provjerili kako se e, politike provode na terenu i zatražit ćemo e, i ispitati komisiju kada vidimo da je napredak polagan, te ćemo održavati saslušanja za članove Europskog parlamenta i zastupnike Europskog parlamenta i relevantne dionike. Naši građani žele rezultate i moramo raditi zajedno kako ne bismo građane razočarali. Svi u svojoj vlastitoj ulozi. Hvala, a sada dajem riječ predsjedniku odbora regija, gospodinu Lebronu. Predsjednice e, odbora e, za regionalni razvoj, gospođa Mihajlova, e, gospodin Ramon Luis, povjerenče Han, Glavni tajniče OECD, gospodine Gorija, dame i gospodo. Doista mi je drago što su što su se otvaranje otvorenih dana još jednom održava u, e, u plenarnoj dvorani Europskog parlamenta. Zahvaljujem na ovom gostoprimstvu. Naš sastanak danas nije samo nastavak jedne stare tradicije između naših institucija, već e, se također e, podudara sa sutrašnjim danom kada će se završiti saslušanja za kandidate za povjerenika, te također e, se podudara sa početkom novog mandata institucionalnog okvira. Stoga vam doista zahvaljujem gospodine Ramon, gospođo Mihajlova što ste organizirali ovaj zajednički sastanak odbora za e, regionalna pitanja i e, naše institucije. Poštovani povjereniče, e, vi ste povjerenik za regionalnu politiku i u toj ulozi u značajno ste utjecali na politiku u ovom području, ali također i na ovo događanje koje se danas ponovno otvara po 12. put. Tijekom e, svih tih godina Europska unija i njezin način upravljanja znatno su se popravili, e, promijenili, a također i politika. Pod vašim vodstvom e, regionalna politika postala je politika investicija sa fokusom na rezultatima i sve više povezana sa novim gospodarskim upravljanjem, modelom gospodarskog upravljanja Europske unije i dugoročnom strategijom koju znademo pod nazivom Europa 2020. A od danas je vrijeme da krenemo u praktičnu provedbu i upravo je to ono o čemu će se govoriti na otvorenim danima. Moramo e, dati dodanu vrijednost financiranja Europske unije koji ide u naše regije, naše gradove e, sa ciljem da zajedno postignemo pametne investicije za naše građane. Upravo je to današnji cilj e, za e, programa za 2014. do 2020. E, sigurno sam da govorim u ime svih današnjih sudionika kada vam kažem zahvaljujem. E, Johannes, zahvaljujem. Na ovim svim godinama s kojima ste, u, kojima ste stajali rame uz sa regijama i slušali naše probleme i zabrinutosti. Gospodine Gurija, E, želim izraziti zadovoljstvo e, što ste s nama danas. E, zasigurno sam u pravu kad kažem da odbor regija i OECD na jednaki način vide situaciju i njeznu analizu. Pametne investicije su ključne kao odgovor na pitanje kako će naša gospodarstva i naše tržište rada se vratiti na put rasta i postati otporniji. Također zahvaljujem vam na tome što ste došli na ove otvorene dane da nam kažete nešto o glavnim zaključcima regionalne perspektive 2014. i OECD i o vašem izvješću o regionalnoj dobrobiti. Također vam zahvaljujem na memorandumu koji smo upravo potpisali, vi u ime OECD-a i ja u ime odbora regija, e, kako bi ojačali našu suradnju, koja je naravno i do sada bila vrlo učinkovita. A sada mi, dame i gospodo, dopustite da iskoristim ovu priliku da kažem da je program za ovih par dana e, temeljen na doprinosu od 200 regija i gradova više od 30 zemalja, 11 e, o glavnih uprava Europske komisije i nekoliko europskih mreža i udruga. Mnogi e, naši partneri danas su ovdje u ovoj prostoriji pa vam zahvaljujem svima na vašoj potpori. Također, e, želim samo još reći jednu završnu riječ izabranim predstavnicima lokalnih i regionalnih vlasti posebice. Dakle, poštovani kolege, odbor regija je vaša institucija, vaše tijelo i igra aktivnu ulogu u savjetodavanju savjetovanju institucija Europske unije o pitanjima koji se odnose na e, Europsku uniju i lokalne politike. I u tom smislu mi pažljivo slušamo što govorite i pokušamo, osigurati da se vaš glas čuje u Briselu, da obranimo principe e, subsidijarnosti i više razinskog upravljanja u razvijanju strategije Europske unije. A to je uloga koja je važna nego ikada u vremenima promjene. Sada s novim e, zakonodavnim mandatom e, i novim sazivom parlamenta na EU razini E, možete biti sigurni da ćemo sve analizirati detaljno i da ćemo osigurati da se i naši vaš glas jasno čuje te da se i naše vaše ideje uzmu u obzir. Stoga molim vas da ostanete u e, e, da ostanemo u kontaktu i to ne samo tijekom ovih par dana. Evo zaključno, dobro, srdačno vas pozdravljam na otvorenim danima i dajem odmah riječ našem prvom govorniku, e, dragi Ramon Luis. E, vi ste bivši predsjednik e, odbora regija, a sada podpredsjednik Europskog parlamenta. I doista ste odlično radili na prepoznavanju potreba europskih građana u europskom procesu i zato doista želimo čuti koja su vaše mišljenja kao novog, novog e, e, zastupnika u parlamentu i u ovom procesu? Hvala. Hvala, sada mi je zadovoljstvo riječ dati uvodnom govorniku, gospodinu Ramon Luisu Valkarsel Sisou, potpredsjedniku Europskog parlamenta. Izvolite. Poštovana predsjednice odbora za regionalni razvoj, e, gospodine Gurija, povjerenče Han, gospodin Lebrun, e, poštovani kolege, poštovani prijatelji. Možda vam se ove riječi mogu na trenutak učiniti kao klišej, međutim svejedno želim iskreno reći da mi je doista velika čast biti ovdje na otvaranju otvorenih dana i eto susrti se s toliko poznatih lica. Kao član eh, odbora regije već gotovo 20 godina i do prije nekoliko mjeseci <laughs> njegov predsjednik, dobro poznajem tu instituciju i sve napore koje se vode eh, u obrani eh, svih interesa građana Europske unije. Otvoreni dani odlična su prilika da se razmijene iskustva, da se procijeni učinak kohezijske politike na našim teritorijima i područjima i također e, su odličan način, idealan način za suradnju koji može pokazati da su projekti Europske unije prilagođeni onome što građani Europske unije žele od Europske unije na terenu Stoga je suradnja naših institucija uvijek bila od ključne važnosti i sporazum potpisan u veljači je naravno e, samo prirodna kulminacija našeg odnosa i podcrtava važnost koja se pridaje subsidijarnosti i višerazinskom upravljanju, ključno i za provedbu naših e, kompetencija. E, interinstitucionalni dijalog također odražava interes obiju institucija u ispunjavanju ciljeva e, gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije koja je ključni stup Europske unije. Dakle, ovim sporazumom odnosi između e, odbora regije Europskog parlamenta i komisije će se samo još ojačati i na taj način će se jačati i sinergije između naših izvjestitelja, sadržaja naših izvješća koji će biti obogaćeni i kao rezultat toga europsko zakonodavstvo bit će bolje prilagođeno e, upravo građanima i vlade će im biti bliže. E, I nema sumnje da ću u svom novom svojstvu u Europskom parlamentu osobno također biti odgovoran za to da te odnose između ovih institucija još više ojačam. Dame i gospodo, povjereniče Han, poštovani dragi Johannes, još jednom želim e, se zahvaliti na svemu što ste učinili u e, posljednjim godinama kao e, povjerenik i bili ste veliki i dobar saveznik i mnogo ste učinili za koheziju u svim regijama i svim gradovima Europe te također e, branili ste e, korisnost ove politike kada su mnogi e, dovodili u pitanje njezine rezultate. E, možda nedovoljno nedovoljne rezultate u brojčanom smislu zbog recesije. A sada se nova kohezijska politika provodi ponovno kada Europa pokazuje prve znakove oporavka i ekonomskog rasta, ali taj oporavak nažalost nije spriječio interregionalne različitosti i e, razlike e, od njihovog daljnjeg produbljivanja. To, to vidimo međutim u najnovijem e, izvješće o teritorijalnoj koheziji. Upravo zbog toga trebamo jačati tu dimenziju europskih politika. I važno je da svi zajedno surađujemo kako bismo zajamčili kohezijsku politiku koja će biti prilagođena specifičnostima svakog od naših teritorija. Jer regionalna politika je najbolji instrument koji europska politika ima na raspolaganju kako bi radila na konsolidaciji našeg e, gospodarskog oporavka i stvaranju radnih mjesta. Nova kohezijska politika e, fokusirat će se na obnovljive izvore energije i na mala i srednja poduzeća, male i srednje poduzetništvo, te će podupirati i inovacije. Upravo su to područja koja doprinose stvaranju radnih mjesta, kao na primjer zelenih radnih mjesta – također e, podupiru zahtjev za e, kvalificiranom radnom snagom u ICT sektoru te podcrtava model rasta koji je istovremeno održiv i inkluzivan. E, predsjednik Lebrun govorio o jednom važnom cilju, a to je upravo stvaranje radnih mjesta, posebice u području borbe protiv nezaposlenosti mladih. To je jedan zajednički cilj za koji se svi zajedno moramo boriti. Moramo se boriti za to da bismo građanima dali osjećaj da im je Europa nešto blisko i za to trebamo provesti europski plan za investicije koji jača i potiče rast. Stoga želim reći da zapravo je gotovo da i nema boljih politika u tu svrhu od kohezijske politike. Međutim, Eh, imam i određenih zabrinutosti da u Europskoj uniji postoje prepreke eh, gospodarskom oporavku u našim regijama i među našim lokalnim eh, vlastima. S jedne strane, naime, moramo primijeniti svu fleksibilnost koja postoji u paktu za stabilnost i rast kako bi investicije koje dolaze iz strukturnih fondova bile pravovremene i neodgađene. Znači i u parlamentu i u odboru regija želimo da se u e, da se nacionalno sufinanciranje ne uključuje u nacionalni deficit kada je povezano sa kohezijskom politikom. Talijansko predsjedništvo vijeća također je taj cilj učinilo svojim prioritetom i nadamo se da ćemo do kraja godine na to dobiti odgovor. U svakom slučaju lokalne i regionalne vlasti znaju da se mogu osloniti na Europski parlament eh, kao svog, eh, eh, kao svog suradnika u ovom procesu. Te na posljedku što se tiče kašnjenja s plaćanjem u kohezijskoj politici. Krajem prošle godine i broj neplaćenih računa u EU proračunu iznosio je 23 milijarde eura i ti, e, ta zakašnjala plaćanja stvaraju mnoge probleme, posebice u onim regijama koje su posebice pod udarom recesije. Plaćanja su često e, odgođena, a ponekad čak i iznad e, dopuštenih 60 dana. Znači, to je problem koji se hitno mora riješiti sa komisijom i sa vijećem. Dakle, dame i gospodo, e, želim da naše regije brane e, ovaj položaj u glavnim gradovima, jer nama su potrebne investicije kako bismo e, mogli postići svoje ciljeve što je brže moguće i u e, gledanju dobrobiti regija ne trebamo gledati samo brojke koje se odnose na BDP, nego i druge indikatore koji bolje odražavaju kvalitetu života i stvarno života u našim regijama i za naše građane. U tom smislu želim podcrtati i odličan rad koji je e, provao ECD, čiji glavni tajnik e, gospodin Gurija nam je učinio častima što je danas s nama i koji će nam omogućiti da evo dobimo malo bolji uvid u stvarnosti naših regija. Dakle, želim vam e, uspješne i lijepo otvorene dane i zahvaljujem. Thank you, Mr. Valkersel. Hvala lijepo, gospodine Valkersel. To give a floor to the commissioner for... Hvala vam gospodine Vapićar. Sada ima zadovoljstvo da predstavim povjerenika za regionalnu politiku gospodina Johanesa Hana. Izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Glavni tajniče, potpredsjedniče Europskog parlamenta, e, dame i gospodo, dragi kolege, prijatelji regionalne politike, svima želim dobrodošlicu na početku današnjih otvorenih dana posebice ovogodišnjih otvorenih dana koji su za mene osobno vrlo važni jer ovo su moje posljednje otvorene dane tijekom mog mandata povjerenika odgovornog za regionalnu politiku i sjećam se jako dobro svojih prvih e, otvorenih dana 2010. godine. Oni su se događali kada je kriza Europskoj uniji uzimala zamah i kada smo usvajali peti peto izvješće za kohezijsku politiku i određivali smo budućnost kohezijske politike. Tada je već postalo jasno da regionalna politika ne može se odvijati kao uobičajeni posao do sada i tada u svojem uvodnom izlaganju sam utvrdio tri ključna aspekta buduće kohezijske politike, koncentracija, rezultati i uvjetovanost. 2010. godine čuli smo mnogo skepticizma o dodana vrijednosti kohezijske politike i najbolji odgovor svim kritičarima bio je provesti reformu koja transformira tu politiku u pravi alat za investicijska ulaganja za regije koje doprinose ostvarivanju ciljeva Europske unije. Kako se približava kraj mog mandata kao komjerenika za regionalnu politiku, ne krijem svoj ponos, osjećam se kao otac koji promatra svoje dijete koje raste obzirom da već pet godina smo uistinu provodili reformiranu kohezijsku politiku koja je bila strateška, usredotočena na rezultate, što donosi prave uvjete i okvire za učinkovita ulaganja u naše regije i doprinosi ciljevima strategije Europa 2020 kao rezultat te reforme. Način razmišljanja ljudi se izmijenio. Kohezijska politika se više ne smatra loncem punim novca koji se dijeli besplatno. E, Danas filozofija ulaganja, kohezijske politike je nešto što se percipira i razumije. I to nije samo zato što se naziv izmijenio u europske strukturne investicijske fondove, već je to zato što reforma stavlja naglasak na strategiju, a ne samo na projekte. Sada smo na početku razdoblja 2014-2020. To je kritična točka obzirom da sada implementiramo prave uvjete za trošenje fondova. Pregovori su u tijeku da bi se finalizirali sporazumi o partnerstvu i operativni programi. Komisija je do danas usvojila 16 a ovaj tjedan vjerojatno još jedan dodatni sporazum sa Finskom će biti usvojen Dakle, do kraja ovog tjedna imat ćemo 17 sporazuma o partnerstvu koji će biti sklopljeni, što odgovara iznosu od više od 311 milijardi eura ili oko 70% sveukupnog proračuna ESIF-a. Dakle, primili smo gotovo sve operativne programe, no usvojili smo do sada samo sedam. To nije konac našeg puta, još mnogo toga moramo učiniti, prije no što započnemo ulagati u projekte i u stvarno gospodarstvo. Međutim, ne bismo smjeli još jednom žrtvovati kvalitetu zbog brzine. Na posljedku ovo je programiranje za sljedećih sedam godina. I ako uzmemo u obzir e, odredbe koje se odnose na cijelo razdoblje, zapravo se radi o deset godina. Od prve analize informiranja do sklapanja sporazuma podnesu operativnih programa postoje vrlo poticajni znaci o tome kako smo proveli ovu reformu u praksi. Na već sada je jasno da oko najmanje 125 milijardi eura je dodijeljeno potpori poduzeća, istraživanja i razvoja, inovacija, ICT-a i gospo, gospodarstva. Sve to predstavlja povećanje od više od 20% usporedbi sa prethodnim razdobljem što se odražava smanjenjem sličnih veličina u smislu potpore infrastrukturi. Naravno, mi ćemo i dalje podupirati razvoj infrastrukture u većini država članica, no međutim, ovog puta razlika je u tome što ćemo viš, veći naglasak e, staviti na strateški odabir projekata i e, kako bismo mogli doprinijeti e, pametnom održivom rastu. E, ulaganjem u više u sama poduzeća, u inovacije i u nisko niskougljičnu ekonomiju e, nadamo se obustaviti odljev mozgova. Ljudi neće napuštati svoja radna mjesta ako e, će dobiti posao u svojoj regiji. Također još jedan poticajni rezultat je da financijski instrumenti dobivaju sve više više na važnosti. Sada već imamo desetrostruki porast u odnosu na razdoblje 2006 e, razdoblje 2007. do 2013. godinu. Dakle, kao sada, krajem 2012. godine, kohezijska politika je uložila 12,6 milijardi eura u financijske instrumente u 25 država članica. U prethodnom razdoblju radilo se samo o jednom e, milijunu eura. Dakle, sada se očekuje da ćemo za razdoblje 2014-2020. godine vidjeti udvostručenje tog iznosa te ćemo ostvariti iznos od oko 30 milijardi eura. Naravno, postoje i konkretne mjere za promicanje zapošljavanja, poboljšanje kvalifikacija ljudi i smanjenje siromaštva. Naša analiza pokazuje da oko 100 milijardi eura će se ulagati u same ljude e, putem pristupa koji spaja kvalifikacije vještine ljudi sa tržištem rada. E, ti e, više ti, ti programi koji obuhvaćaju nekoliko fondova u novom razdoblju će objediniti različite politike, fonde i prioritete. Imaćemo 88 takvih e, multifinancijskih programa u 16 zemalja i posebice potičemo ulaganja u niskougljično gospodarstvo. To je jedno od četiri područja na kojima je naša reforma uvela minimalne pragove za države članice. Na temelju toga minimalna alokacija je trebala biti 23 milijarde eura. Međutim, Energetska učinkovitost i razvijanje obnovljivih izvora energije je postala nešto što je još važnije u današnjici, tijekom današnjeg razdoblja i sjećam se jedne impresivne brojke. Ako možemo spasiti samo ili uštedjeti 1% energije u Europi godišnje, možemo smanjiti uvoz plina za 2,6% godišnje. A znate što to znači imajući na umu aktualnu političku krizu. Ključna riječ Ukrajina, ali i drugi. Dakle, kao rezultat svega toga sada imamo oko 38 milijardi eura koje dodjeljujemo e, prijelazu na nisko ugljično gospodarstvo i gospodarstvo koje e, se temelji na e, recikliranju. Imamo dakle 17 E, sklopljenih sporazuma o partnerstvu moguće To je jako, jako dob, to, to, to je dvostruki rezultat u odnosu na razdoblje između 2007. i 2014. godine i očekujemo da će se zbog privatnih ulaganja ta brojka još povećati. No, koliko god da su poticani pozitivni ovi znakovi, oni su još uvijek samo obveza na papiru. Važno je da započnemo sa provedbom tih programa i započnemo ulagati u projekte koji će prevesti teoriju u praksu i pretočiti teoriju u praksu. Sada bih ovom prigodom želio podijeliti s vama i neke ključne izazove za budućnost. Kao što znate, kohezijska politika ovisi o ekonomskom okruženju kojem se provodi. Iz tog razloga mi smo uveli poveznicu između nove kohezijske politike i ekonomskog upravljanja u europski semestar. Međutim, modaliteti te poveznice još nisu razrađeni. Prevladavajuće gledište za sada jest da je glavna uloga kohezijske politike E, suspenzija financiranja za one zemlje koje ne ispunjavaju svoje obveze. Međutim, to je samo jedna strana medalje, jer ne smijemo zaboraviti da kohezijska politika e, može biti stroga, ali može predstavljati i mrkvu. Dakle, e, europski strukturni investicijski fondovi su dostupni onim državnim članicama koje će ispuniti svoje obveze sukladno europskom semestru. Kohezijska politika završava trokut koji se proteže između gospodarskog upravljanja, fiskalne konsolidacije, strukturnih reformi i ulaganja. I sva ta tri elementa moraju se neprestano osnaživati. E, vrlo važan iznos za budućnosti je i ojačavanje administrativnih kapaciteta javnih tijela i dionika na lokalnoj i regionalnoj razini jer su upravo ta tijela ona koja provode projekte na samom terenu. Ne radi se samo o nov, toliko novcu koliko o e, provedbi prikladnih struktura na pravom mjestu i pojednostavljivanju pravila, odnosno izgradnji učinkovitih partnerstava na svim razinama. Kohezijska politika omogućuje sredstva za izgradnju suvremenog, e, modernog sustava javne uprave. E, pomaže nam u ostvarivanju okruženja u koje možemo vjerovati i koje potiče izravna e, strana ulaganja. Postoji još jedan problem kojeg moramo riješiti u skoroj budućnosti. Neki prethodni govornici su taj problem već spomenuli. Kao što znate, postoji jaz između godišnjih obveza i godišnjih plaćanja u proračunu Unije. Nažalost, taj jaz se širi iz godine u godinu i kao posljedica toga imamo poteškoće u poštivanju naših obveza. Došli smo do točke na kojoj stvarna provedba projekata na samom terenu već trpi zbog nedostatka likvidnosti. Države članice moraju riješiti tu neusklađenost između svojih proračunskih obveza i proračunskih odluka. E, one ne mogu tražiti i očekivati od nas da isporučimo rezultate, a ako pritom nemamo potrebne resurse na raspolaganju. Stoga potičem sve vas da iskoristite vaše moći, da objasnite političkim snagama u vašim državama članicama da proračun Europske unije je proračun za države članice, za e, narode država članica, a ne za upravu, ne za administrativne troškove e, Europske unije, jer 6% ukupnog proračuna Europske unije se troši u administrativne svrhe svih europskih institucija. Više od 94% našeg proračuna se vraća državama članicama. Dakle, tek mali udio toga se koristi za djelovanje izvan Europske unije. Stoga kad mi tražimo ravnopravni i pravedni proračun, tada tražimo prikladni proračun za ispunjanje naših obveza u odnosu na naše krajnje korisnike, krajnje izvoditelje. Molim vas da to imate na umu i da se za takve stvari zalažete i da za njih lobirate. Dakle, na kraju svog mandata želim reći da sam ostvario uspjeh ne samo na području kohezijske politike, već i u drugim područjima e, na koje su također, e, koje su također bili gradovi uključeni. E, čvrsto sam uvjeren da, naši, da bez gradova ne bismo mogli ostvariti naše ambiciozne ciljeve za Europu 2020. Bez gradova ne možemo tražiti svojinu nad europskom agendom. Na kraju svog mandata kao povjerenik zadovoljan sam što smo ostvarili znatan napredak, imamo kohezijsku politiku koja ima snažnu urbanu dimenziju, no to se ne smije shvatiti kao proturječe ruralnom području. To nije, nije u kakvoj suprotnosti. Nama treba uska suradnja između ruralnih i urbanih područja, zato što ta područja nisu izolirana, ona se preklapaju, nisu apsolutno odjeljena i mi se nadamo da, ih da će ih tako ljudi i doživjeti. Dakle, činjenica da imamo novu urbanu dimenziju u našoj politici se već odražava u novom razdoblju. Procjenjuje se da oko 50 do 60% E, nositelj novih fondova će ići u korist urbanih područja. Istovremeno iznos dodijeljen za integrirana ulaganja i održivi urbani razvoj je oko 60 milijardi eura, što je dvostruko više od minimalnih e, za, minimalnog uvjeta od 5%. Dakle, trebali bismo i to nadići u budućnosti. E, očekivanja i u okviru javne, javne rasprave su završene i mi sada imamo pravo očekivati bolje rezultate u okviru ove politike. Rezultati u obliku analize javnih rasprava će biti objavljeni krajem godine i u tom smislu računam na vas da održite taj zamah i u okviru urbane agende. Dragi prijatelji, otvoreni dani je savrš, su savršena prigoda za naglašavanje E, zajedničke odgovornosti za upravljanje u kontekstu europskih strukturnih investicijskih fondova. Taj pristup je vrlo važan i za uspostavljanje veze između e, lokalnih i nacionalnih razina, taj inkluzivni pristup i načelo partnerstva je ono što je u samoj biti uspjeha naše kohezijske politike. Jako dobro znam da neki od naših najboljih projekata i najučinkovitijih mreža su proizašli iz ovog događaja otvorenih dana. Dakle, ovo zajedničko upravljanje i pristup partnerstva je ono što će potaknuti dalje razvoj kohezijske politike, mobilizirati resurse i stvoriti e, Što je upravo iz tog razloga kohezijska politika može najbolje doprinijeti našim zajedničkim europskim ciljevima. Neki od naših zajedničkih ciljeva kao što su ciljevi Europe 2020 su očigledni. Međutim, postoje i drugi kao što su, na primjer, strukturni fondovi koji su bili mobilizirani da nam pomognu u potpori javnih sredstva koja su bila potrebna za oblažavanje krize. Također e, doprinosimo i prevladavanju izazova u vrlo važnim transportnim mrežama Europske unije. Kao što sam prethodno spomenuo, e, pomaže nam sve to i u rješavanju energetskih problema. Ova reforma e, će učinila kohezijsku politiku instrumentom koja će rješavati izazove koje će se pojaviti i nakon 2020. godine. Kada kako se opraštam, želio bih zahvaliti svima koji su e, omogućili ovu reformu. Posebice bih želio izraziti svoju zahvalnost kolegama u Europskom parlamentu i u odboru regija. Prethodni predsjednik odbora regiji Europskog parlamenta, gospođa Danut Hübner i prethodni predsjednik odbora regija, gospodin Luis, Ramon Luis Valsarel, E, su odigrali ključnu ulogu u ovoj reformi. Također bih želi izraziti svoju zahvalnost e, Angeri Huera za izvanrednu suradnju koju smo stvarili tijekom posljednjih godina i sa OECD-om. Također bih želi zahvaliti svim ljudima, mnoge od kojih vidim danas u publici, sa kojima sam imao zadovoljstvo raditi i surađivati tijekom posljednjih pet godina. Kada sam posjećivao regije, vi ste upravo oni koji ostvaruju mnogo toga na samom terenu. Razvoj europskih regija je nešto će mi ostati blisko srcu zauvijek i uvjeravam vas da se možete pouzdati u odlučnost angažman, empatiju i predanost e, moje nasljednice Korin Kreto. I potaknuo bih vas da se otočite na finaliziranje vaših dokumenta za programiranje. Kao što sam prethodno rekao, nemojte žrtvovati kvalitetu zbog brzine, ali pobrinite se da ćete iskoristiti ovu prigodu koju vam nudi nova kohezijska politika i da ćete ostvariti prava ulaganja za vaše regije. možete i trebali biste unijeti trajne i važne promjene u život e, ljudi. U posljednjih pet godina smo se pouzdavali u mislioce kada smo oblikovali ovu politiku, a sada je došlo vrijeme za alat instrumente. Danas da ćete uživati u otvorenim darima ove godine. Hvala vam lijepa. Hvala, gospodine povjereniče. Sada dajem riječ gospodinu José Angele Gurije, glavnom tajniku OECD-a. Izvolite, gospodine Gurija. Gospođa Mihajlova. Predsjedniče Lebrun, potpredsjedniče Van Karsel, e, povjereniče Han, dragi Johannesu, dragi parlamentarci, dame i gospodo, kolege i prijatelji, vrlo mi je drago što vam se pridružujem ovim otvorenim dva danima 2014. Radimo sa e, Europskim pa-, parlamentom, komisijom i odborom regija već godinama kako bismo promicali učinkovito i regionalni razvoj. Prije par e, sati, kao što je rekao predsjednik Lebrun, potpisali smo memorandum o razumijevanju s odborom regija. S time smo prihvatili naš prethodni rad, zajednički rad i isto tako smo se obvezali da ćemo sustavno i dalje surađivati. Otvoreni, otvoreni dani se zovu e, rasti zajedno i e, pametne investicije za građane. Europski građani traže više rasta, više radnih mjesta, višu kvalitetu e, života, zeleniju budućnost. Imamo dugi popus, popis, možda je predug zbog malo resursa i zbog toga ih treba učinkovito ulagati i strateški ulagati. Mi ćemo E, i dalje pokušati e, ispuniti potrebe građana. Vlade su uglavnom e, odgovorne za investicije. Od 2012. su 72% 1,3 pa, javnih investicijama. Isto tako su održavali javne investicije za zdravstvo i ostalo E, prilagođavalo se u e, prethodnim godinama. Između 2007. i 2012. pod nacionalne investicije u OECD-u smanjile su se 4%. E, Danas želim naglasiti nekoliko putova politika i alata koje razvijamo kako bismo rješavali E, načine na koji će e, investicije imati pozitivan učinak. I zato smo se usredotočili na ova dva izvješća koja danas e, predstavljamo. Regionalni pregled OECD-a za 2014. godinu i kakav je život u vašoj regiji? Dakle, kakav je život u vašoj regiji e, postaje regionalna e, publikacija. Ovo je o Sardiniji, ovo je o sjeveru Nizozemske, ova publikacija je o Newcastle, Južna Danska, Rim, Italija. Morelos u Meksiku ili partnerstvo SAD-a za održive, održive zajednice u Sjedinjenim državama. To je nekoliko primjera vrlo ciljanih regionalnih pristupa vezanih za blagostanje i kakav je život u vašoj regiji. Kako se živi u vašoj regiji. Dakle, ono što je bitno u našim zajednicima e, prelazi samo BDP i BDP po glavi. Kako bismo izrađivali bolje politike, ne možemo e, samo gledati na to, nego moramo pogledati sve pokazatelje koje su važni za blagostanje. U, e, mi smo izradili pokazatelje za nacionalno blagostanje za bolji život 2011, 2011. godine. A sada se sada ciljamo na regije, jer faktori koji zaista utječu na živote ljude određuju se najviše na lokalnoj razini. I zato vas potičem da pogledate našu interaktivnu e, stranicu, internetsku stranicu koja uspoređuje 362 regije u 34 zemlje u devet različitih dimenzija vezanih za kvalitetu života. Možete na primjer vidjeti na koji način e, Toskana se uspoređuje s Teksasom kada govorimo o zdravstvu ili e, kako se Saskija e, uspoređuje isto tako sa drugim zemljama kada se radi o nezaposlenosti. Isto tako imamo dimenzije zdravstvene sigurnost, e, čisti okoliš, e, radna mjesta, oni svi imaju e, veliki utjecaj na blagostanje, a mnogi ti faktori ovise o tome gdje živite, a naši pokazatelji uvijek ne govore o tome. I zato treba bolje razumjeti na koji način javne investicije utječu na radna mjesta, jednake prilike za građane i na taj način podižu blagostanje svih građana mi mjerimo ono što možemo lako brojati, kao što je broj kreveta u bolnicama, to je vrlo objektivno. To je jedan vrlo objektivan pokazatelj. Međutim, to vam ne pokazuje jesu li ljudi zdravi. Ako se usredotočimo na rezultate, onda ćemo na neki način izvesti sinergiju e, različitih faktora na blagostanje i kako politike na to djeluju. E, na koji način ulaganje može bolje utjecati i podizati blagostanje istovremeno. Recimo, ozelenjavanje infrastrukture nema samo e, blagodati za okoliš, nego isto tako otvara javna mjesta ili razvija neke vrste tehnologija. Kako rastu urbani centri, ciljena ulaganja postaju ključna dva od tri osoba u OCD, iz OECD-a žive u gradovima. Ako gradove e, definiramo kao e, e, mjesta gdje žive ljudi, a ne kao administrativne cjeline, onda se stvari drugačije. I zato je OECD izveo metropolitansku bazu podataka sa 1200 urbanih zona na temelju zajedničke definicije, zajedničke metode koja uključuje veliki zbir podataka za 275 velikih gradova. To je dom e, pola stanovništva OECD-a. I zato imamo jako jedan e, dobar pregled i preporuke koji proizlaze iz tih opaženja za izradu politika su posebno značajne. Ovaj novi pristup nam omogućava da e, vidimo vezu između urbanih i ruralnih e, područja. E, ruralna područja koja su, oko, koja su oko manjih i srednjih gradova. To pa možemo reći isto tako za, gradove koji mogu pozitivno utjecati e, na rast e, i mjesta koja su 200 km daleko od toga. Dakle, mi tražimo e, gospodarski, gospodarske područje oko grada. To na neki način pokazuje potrebu za inovativnim pristupima za upravljanje tim rascijepom između gradova. Kao Europska komisija mi smo razvili analizu i preporuke vezane za e, urbane i regionalna partnerstva za urbani razvoj. Gradovi e, proizvode produktivnost, ali isto tako proizvode troškove. Treba e, u gradovima su obično više plaće, ali su više i cijene. Isto tako postoje e, veće razine e, buke, veće razine e, zagađenja, što isto djeluje na blagostanje. Urbane politike na neki način mogu ublažiti takve nepogodnosti. Može se povećati kvaliteta života i smanjiti emisija CO2. Isto tako može se povećati broj radnih mjesta kojima građani mogu pristupiti. Međutim, malo građana mogu imati koristi od toga. E, veliki gradovi e, na neki način e, se natječu među sobom umjesto da surađuju. I ta fragmentacija urbanog prostora može negirati mnoge od tih dobrih, dobrih strana života u gradu. I ta fragmentacija gradova E, ako se, on, ako se borimo protiv nje, može e, dovesti do većeg zadovoljstva građana. Na koji način ćemo ulagati? Koji su glavni izazovi? To je broj subnacionalnih e, vlada kojih sada ima 90 tisuća. Mnogi su osnovani pred mnogo vremena u drugačijem svijetu, recimo francuske departamoni. Oni su stvoreni u doba kada se još išlo konjem. Ali svijet se promijenio. Međutim, politička definicija još uvijek postoji. Jedinica još uvijek postoji. Osim nekoliko E, oko, osim nekih spajanja, Švedska je od 1634. ima jednaku podjelu e, lokalne samouprave. I zato moramo razmisliti o tome jesu li još učinkovite takve strukture i je li se uklapaju u realnost e, ruralnih i urbanih e, područja. U ovom, pod, u ovom e, pregledu za 2014. sve zemlje OECD-a su provele ili upravo provode općinske reforme ili reforme gradova, a sve se sastoje o tome da se jedinice konsolidiraju, da se spajaju unutar granica određene zemlje. Reforma automatski ne e, stvara uštede u proračunu i zato svaka zemlja mora razmisliti na koji način će provesti takve reforme. Isto tako moramo razmisliti na koji način e, vlade na različitim razinama E, mogu bolje zajednički surađivati i izbjeći zamke kao što je e, preklapanje investicijskih projekta. Ovaj pregled za 2014. E, uključuje naše preporuke za učinkovito ulaganje u svim razinama vlasti. To je glavni instrument OECD-a koji se posebno bavi pod nacionalnim vladama. Dakle, to su preporuke o djelotvornim javnim ulaganjima u svim razinama vlade. Mi smo konkretno spomenuli tri izazova na koji način vlade mogu e, koordinirati e, različite razine e, politika, na koji način mogu jačati kapacitete za ulaganja i kako mogu osigurati okvire za ulaganja. Drago nam je da odbor regija je prihvatio ta načela i da e, nova kohezijska politika i e, sporazumi o partnerstvu isto tako uključuju e, mnoge od tih dobrih praksi. Dakle, dame i gospodo, nadam se da ova izvješća OECD-a koja danas predstavljamo će biti vrijedni alat za vas kako biste promicali bolji i zeleniji rast i poboljšali blagostanje građana i budućih generacija. U globaliziranom i brzom mijenjajućem svijetu e, ljudi su sve više razočarani, izgubili su povjerenje i osjećaju se izgubljeno. Gube povjerenje u institucije i u sve ono što smo izgradili u posljednjih sto godina, e, u parlamente, u ministre, u predsjednike, u političke stranke, u banke, u multinacionalne kompanije. I zato naša suradnja sada postaje još važnija. Moramo pomoći vladama i našim građanima, našem društvu, da razvije bolje politike za bolji život. Želim iskoristiti ovu priliku i zaželiti Johannesu Hoanu, odnosno zahvaliti Johannesu Hanu eh, eh, i eh, reći mu doviđenja i dobrodošao. Thank you Hvala. Hvala, gospodin Gurija. Naš sljedeći govor je video poruka. Imamo video poruku od predsjednika Europske komisije Josea Manuela Barosa. Možemo li sada vidjeti ovu video poruku gospodina Barosa? Dame i gospodo, dragi prijatelji, zaista mi je drago što mogu e, se obratiti vama na ovakvoj vrlo važnoj prilici. Otvoreni dani su zaista izvanredan e, događaj. neka od suradnja i mreža suradnje koje su uspješne diljem Europe e, izranjaju upravo iz otvorenih dana i mnogi projekti koji se provode na terenu također su ukorijenjeni u ovim otvorenim danima. I neke od ideja koje vidite da se odražavaju u našim novim kohezijskim politikama utemeljene su e, upravo na ovom godišnjem sastanku. E, tijekom desetljeća zajedno smo prošli vrlo izazovno vrijeme. Nagoru financijsku, gospodarsku, socijalnu krizu od početka europske integracije koja je naš europski model zaista stavila na kušnju. Međutim, e, protivno predviđanjima mnogih, mi smo potvrdili da snage integracije zaista prevladavaju. Mi smo se držali zajedno i podržavali smo jedne druge. U tim teškim vremenima e, čuvanje jedinstva Europske unije i eurozone bio je moj stalni dosljedni moto a regionalni vođe su bili naši najbolji saveznici na terenu e, i održali Europu ujedinjenom i omogućili Europi, da bude jača i bolje pripremna za zahtjeve svijeta koji se brzo mijenja. E, danas naši zajednički napori e, konačno se konačno donose do plodova. Mi smo postavili temelje za zdrav održivi rast međutim e, moram priznati da još uvijek imamo puno puta za prijeći. Oporavak je polagan, nije e, ujednačen i krh, krhak je. Isto tako e, prijete mu geopolitički neredi. I zato je ključno da ostanemo na tom putu, da održimo dinamiku strukturnih reformi i osiguramo buduću konkurentnost, održiva radna mjesta i naravno blagostanje naših građana. E, nemamo e, prostora da se opustimo kada toliko ljudi, posebno mladih ljudi, još uvijek traži posao i bore se kako bi postigli bolje životne uvjete. I dok neki žele prikazati Europu e, kao e, zonu koja je opsjednuta štednjom, e, mi moramo, moramo ih podsjetiti da je naš prioritet pružiti dobra radna mjesta, bolji standard života i bolji kvalitetu života za naše građane, sada i u budućnosti. I to je upravo što, ono što čini strategija Europa 2020. Stimulira rast, pametan i uključiv gospodarski rast e, utemeljen na znanju i inovacijama. Međutim, mi smo naučili e, nešto od krize, a to je da e, rast koji se temelji na dugovima, javnom i privatnom dugu, je umjetan i neodrživ. I zato proračunska konsolidacija i financijska stabilnost su ključne preduvjeti za zdrav rast i konkurentnost. Ali naša ideja, ponavljam, je, je uvijek bila usredotočena na rast. A e, ulaganje u rast, e, posebno kroz istraživanje i inovacije, su od ključne važnosti. I zato je Europska komisija jasno govorila da trebamo strukturnu konsolidaciju, ali trebamo, osim reformi, i ulaganje u budućnost. A to je bio razlog zbog kojeg je Europska komisija e, čvrsto branila europski e, proračun za sljedećih sedam godina. To je jedan modern e, ulagački proračun koji se usredotočuje na rast i zapošljavanje i koji dobro nadopunjuje nacionalne proračune. On se usredotočuje na europsku dimenziju, a ne zamjenjuje nacionalne proračune. I zbog toga što je kohezijska politika e, naš e, financijska ruka tog e, proračuna koji je usredotočen na rast, što više razmišljamo o kohezijskoj politici, smatrali smo da je razmišljanje o kohezijskoj politici ključno. E, promijenili smo ono što se zove e, kultura potraživanja, dakle vlade koje se usredotočuju samo na sveukupni iznos svoje nacionalne e, omotnice i postavili prioritete programa i projekata koji vode inovacijama, zelenim gospodarstvima i drugim ciljevima strategije Europe 2020. Taj novi pristup nas je doveo do sporazuma o partnerstvu s kojima svaka država članica razvija strategiju koju će e, nakon toga provesti i naravno to je najbolji način da poboljšamo kvalitetu financiranja jer se ne radi samo o rashodima nego i o kvaliteti tih rashoda, kvaliteti financiranja. Naravno, ništa takvoga se ne može postići bez vašeg aktivnog uključivanja e, na terenu, a to je izvanredna odgovornost jer kohezijska politika zaista može e, mnogo učiniti kako bi poboljšala e, dnevni život ljudi u Europi, povećala kvalitetu života E, ponudila prilike za zapošljavanje, a to je ono što je važno za naše građane. To je ono što e, daje dodanu vrijednost Europske unije, što pokazuje da Europska unija je upravo e, se usredotočio na toj solidarnosti. A to je razlog što smo se borili za proračun za investicije. Ne samo za Brisel, nego za naše regije, za naše sveučilišta, za naše studente, za naše istraživače, za naše poljoprivrednike. Dakle, kohezijska politika nije samo stara politika, nego je to jedna politika za ulaganja, a mi znamo da u Europi trebamo i ulaganja ako želimo rasti. Dakle, dragi prijatelji, Tijekom posljednjih deset godina zaista smo prošli kroz vrlo dramatične trenutke, e, kroz vrlo intenzivan pritisak. Međutim, možemo reći da smo pokazali izvanrednu otpornost Europske unije. Bili smo zaista smo se oduprili vrlo velikim pritiscima, kada su mnogi predviđali ono najgore, podjelu eurozone, čak i raspad Europske unije, mi smo pokazali da snage integracije mogu prevladati nad ovim snagama e, rascijepa. I zbog toga što je naša kolektivna odgovornost e, da sljedećih deset godina budu svjetlije, mi smo se prilagodili kako bismo bili jači, bolje pripremni e, baviti se tim izazovima i prilikama ovog svijeta koji se zaista brzo mijenja. Toplo vam zahvaljujem na podršci, na konstruktivnoj suradnji koju smo razvijali tijekom ovih vrlo zahtjevnih godina. Tijekom najtežih trenutaka uvijek sam znao da vođe na svim razinama u regijama, u gradovima upravo zato što imaju tu odgovornost da vode, da su oni shvaćali teške odluke koje smo mi donosili. I zato vam naravno želim vrlo uspješan tjedan, vrlo uspješne otvorene dane, iznad svega puno uspjeha za vaše regije i za budućnost naše zajedničke Europe. Zahvaljujem na pozornosti. A sada ćemo nastaviti sa izjavama zastupnika Europskog parlamenta, zastupnika odbora regiji i e, članova e, odbora regija. E, počnemo sa za predstavnicima odboru regija. Izvolite. Evo, zahvaljujem. vrijeme nam teče. Pa mislim da možda evo da imamo jednog govornika po klubu zastupnika. Prvo riječ ima Jupučani, EPP. Gospodin Šnajder, izvolite. Poštovana predsjednice. Samo trenutak, Mihael. E, možemo li vas e, zamoliti e, dvije minute, dvije minute. E, gospodine predsjedniče, hvala. Dali ste mi posto više vremena nego što sam očekivao. Evo, htio bih za početak reći da evo samo e, današnje vreme nam dopušta samo vrlo kratko se obratiti i reći nešto više općenito, pa ću se na to ograničiti. E, danas je tema e, naših e, svečanosti otvaranja, nešto što na engleskom znači growing together, što kad bismo preveli na druge jezike može značiti srastiti zajedno, ali i rasti zajedno i postati zajedno jači. Znači i srasti i zajedno rasti i biti jači. Upravo to Mislim da je ono što e, je potrebno za, naši, za izazove koji su pred nama. Dijeli mišljenje povjerenika Hana da u sljedećim godinama e, smo već postavili dobre temelje za e, kohezijsku politiku, investicije, jačanje e, konkurentnosti, stvaranje radnih mjesta su sve stvari koje će se onda moći na tom temelju e, razvijati i također e, doprinijeti danjem zajedničkom rastu unutar Europske unije koji će jačati Europsku uniju. Upravo to je važna funkcija naše zajedničke kohezijske politike i želim uputiti na to da okvirni uvjeti E, u kojima danas e, radimo na političkom smislu, da su danas još jači i da još zahtijevaju veću suradnju. Evo ukazujem samo na sukob u Ukrajini koje nismo imali u proteklim desetljećima. Evo, spominjem i situaciju u bliskom, na Bliskom istoku sa islamskom državom, e, situaciju u Sjevernoj e, Africi, e, u velikom povećanju broja migranata koji su pod utjecajem svih tih događanja. Sve to od nas traži da, da se držimo zajedno da e, zajednički reagiramo na sve ove izazove. I kao predsjednik odbora regija kažem dakle da svi ovi globalni e, sukobi i geopolitički sukobi e, još više utječu na e, interese e, lokalnih i globalnih zajednica. Znači moramo biti e, snažni, moramo snažno surađivati kako bismo se mogli suprotstaviti tim globalnim izazovima. Evo još jednom zahvaljujem na ovim otvorenim danima komisiji koji su se tako u prošlosti pokazali uspješnima. Zahvaljujem. A sada član odbora regiji.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 Dopustite još jednom e, da kažem koliko sam sretan zbog toga što se ova dobra tradicija nastavlja i što su otvoreni e, dani ponovno organizirani u suradnji s odborom regije. E, naravno, sad se radi o tome da se uspjesi i e, rezultati proteklog razdoblja ispravno analiziraju i da utvrdimo koji su to sve zadaci koji stoje pred nama u sljedećem razdoblju, u sljedećim godinama. U Europskom smo parlamentu protekli tjedan imali saslušanja kandidata za povjerenike E, saslušanja, dakle su se održavala cijeli tjedan. I u ovom kontekstu je odbor e, za regionalnu politiku parlamenta, odbor regi, e, bio na saslušanju kandidatkinje za povjerenicu gospođe Krecu koja će u buduće biti zadužena za kohezijsku politiku. Na tome saslušanju naglašeno i posebice rečeno da je jedan od e, ključnih problema koje treba hitno riješiti sljedeći. Naime, krajem e, godine 2013. zemlje članice Europske unije e, i projekti koji su se provodili u tim zemljama članicama i u regijama E, i e, računi koji su ispostavljeni za te projekte u zemljama članicama, u tom trenutku e, je došlo do situacije gdje 23,4 milijarde ispostavljenih računa za projekte nisu isplaćeni. Znači to su projekti koji su provedeni i plaćeni, ali kada su E, račun ispostavljeni komisiji, za ostatak u plaćanju e, upravo je 23 milijarde eura, tako je utvrđeno. To je protivno e, postojećim propisima koji kažu da komisija zaprimljene račune mora kontrolirati i podmiriti u roku od 60 dana Međutim, e, nekako je došlo do nepoštivanja ovog propisa i to je dovelo do toga da cijela regionalna politika sada gubi na vjerodostojnosti. Gospođa Georgijeva, e, druga kandidatkinja za povjerenicu koja će u idućoj komisiji biti e, zadužena za financije, priopćila nam je na saslušanju da ako će ovaj proces ovako dalje nastaviti, da će ovaj zaostatak u plaćanju do kraja ove godine možda doseći 30 ili 35 milijardi eura. I iskreno se nadam da otvoreni dani i naše zajedničko promišljanje će nam biti korisni u ovom smislu kako bismo u ovim dolazećim godinama ove dugove Europske unije, Europske komisije e, pomogli podmiriti. I znači da će nam to biti način za njihovo podmirivanje i ponovno uspostavanje vjerodostojnosti regionalne politike. Znači da se projekti i programi doista budu financirali i troškovi pokrivali i to e, na vrijeme, odnosno pravovremeno podmireni svi računi koji su podneseni Europskoj komisiji. I onda ćemo u nadolazećem vremenu postići to da operativni programi budu e, pravovremeno, e, pravodobno i ispravno financirali. E, nadam se evo da će nam i ova konzultacija pomoći da to riješimo. A sada dopustite da dajem riječ gospođi Sanders za odbor regija. poštovani u posljednjih e, tri sata najčešće korištena riječ e, bila je investicije i doista ako tražimo put van iz krize potrebne su nam inteligentne investicije i upravo to je ono što se u svim e, dijelovima Europe najviše traži i stoga je prioritetni cilj mojeg kluba doprinijeti svim sredstvima da se investicijski kapacitet e, regionalnih tijela održi, ne samo održi nego i e, podupre. upravo je tome i potpredsjednica Marini prije par tjedana dala prijedlog rezolucije i u tom prijedlogu se govori o preporukama OECD-a o utvrđivanju načela za javne investicije. I nadam se da ćemo tu ostvariti jednu e, interesantnu suradnju sa OECD-om. Problematika ulaganja investicija je u velikoj mjeri povezana s time e, kako izgledaju e, okvirni uvjeti Eh, za financiranje u eh, Europskoj uniji, ali i na nacionalnoj razini. Upravo ti računovodstveni standardi eh, problem su kod sufinanciranja europskih projekata. Stoga vjerujem da se tu trebamo posebice potruditi. I gospodine Han, odlično smo surađivali proteklih godina toliko dobro da je sada zapravo izazov proširiti i nastaviti tu odličnu suradnju na novim područjima i već tu vidim po svom mišljenju nove mogućnosti recimo u politici susjedstva. Znači da se sada ovdje postojeće znanje e, in, investira u recimo procese decentralizacije u Ukrajini ili recimo u području prekogranične suradnje gdje također vidim mogućnosti da se recimo vlade Ukrajine i Moldave e, dobiju potporu za stvaranje odgovarajućih uvjeta da se i na njihovim granicama sa EU partnerima e, stvaraju prekogranična partnerstva i projekti. Hvala. Thank you. I'm sorry. <laughs> I'll give the floor to Hvala, gospođo Kreu. Zahvaljujem predsjednice. Preključujem se svojim e, prethodnim govornicima i kolegi Landercu i e, zahvaljujem na odličnoj suradnji povjereniku Hanu pod proteklih pet godina s odborom regija e, i mislim da smo doista ostvarili E, i uspostavili dobru kohezijsku politiku u svakom slučaju na papiru. Sada je na nama da to provedemo, da to doista provedemo u praksi u regijama i nadam se da će nam ovaj tjedan pomoći u tome da zajednički raspravimo i razgovaramo o tome što je stvarno ostvareno od onoga što su se parlament i odbor regija zamislili, e, dakle ono što želimo i ono što je u provedbi u operativnim programima zacrtano kako bi se doista i ostvarilo. E, evo još jednom se želim e, priključiti onome što je rečeno. E, susjedska politika je dobar znak da sada povjerenik prelazi na ovo područje i da će upravo to i činiti. Vjerujem da je u prošlosti e, susjedna, susjed, politika susjedstva bila previše pod e, utjecajem vanjske politike, a tu bi baš regionalna suradnja bila bio pravi način e, da se ovo područje politika vodi dalje i na kojem ćemo moći također i međusobno surađivati. Ali imam još jedno pitanje za koje želim iskoristiti ovu priliku znači ovo reguliranje ovih plaćanja. Kako ćemo dalje s time? Naime, kako ćemo mi kao Europska unija e, odraditi ona plaćanja na koja smo se obvezali za projekte u regijama i u gradovima gdje su i u općinama gdje su e, odrađeni projekti gdje sada imamo obveze od 23 milijarde eura koje si ne možemo priuštiti. E, postoji li neki plan? Govorimo o možda Um, novim investicijskim programima od 300 milijardi, a sada ispada da ne možemo platiti niti ono što je već odrađeno i za što smo se politički već davno obvezali. Znači što mi onda da kažemo regijama? Znači ako se ne možemo priuštiti ovih 23 milijarde, tu će onda e, povjerenje jednostavno nestati. E, to se dogodilo i sa drugim stvarima ranije i to je jedan važan znak i e, bilo bi mi drago kada bi e, na ovim otvorenim danima se dao jedan znak za to da će Europska unija e, ona svoja dugovanja koja ima prema regijama doista i podmiriti. Hvala. Gospodin Verkerk. U ime kluba zastupnika ALDE. Zahvaljujem gospođi Mihajlovoj na e, vođenju ovog sastanka i zahvaljujem povjereniku Hanu što je ponovno pokrenuo raspravu o urbanoj agendi. Također e, čestitam gospodinu Falkaselu na, iz, e, na izboru za potpredsjednika Europskog parlamenta. Siguran sam da glas lokalnih i regionalnih vlasti će na ovaj način biti zastupljen u parlamentu. Svidjela mi se prezentacija glavnog tajnika OECD-a eh, gospodina Gurije. U njegovom sam eh, govoru čuo mnogo potvrda za eh, neka pitanja i stvari koje sam spomenuo u svom izvješću o novoj integriranoj Europskoj agendi za gradove. To je jedna vrlo zanimljiva tema koja je u, žarištu interesa političara i politika, a koja je i doista potrebna u ovom trenutku. E, mislim da je važno uključiti se i u ovu raspravu o tome što je urbano područje ili što je grad. Svidjelo mi se ono što je rekao gospodin Gurio o podregionalnoj razini. Naime, e, kako uopće reći što je regija? E, Gospodin Gurija rekao je to ono što možete prejahati u, na konju u jedan dan. A ja bih rekao da je gradska regija danas ono što danas možete obići u jednom danu na biciklu. Mislim da je to odličan način da se nekako dimenzionira e, ova debata i rasprava o urbanim područjima. E, mislim da su i svi prethodni govornici također rekli da nam je potrebno više ciljanih financijskih sredstava za pomoć gospodarstvu na regionalnoj i lokalnoj razini. Naime, države su nacionalne razine predaleko od e, samog terena da znaju što se tamo događa. I OECD nam ovdje pomaže da bolje vidimo i sagledamo što se događa u svakoj regiji i da budemo što je učinkovitiji mogući sa svojim e, smjernicama i da bolje organiziramo javne investicije. Veselim se suradnji e, u buduće kako bismo ovo sve ostvarili za dobrobit Europe. Zahvaljujem. Gospođa Tomašić, ECR, izvolite. Lijepa kohezijska politika glavni je investicijski alat europske unije s više od jedne treine prorauna unije. za razdoblje od. two thousand and fourteen do. two thousand and twenty dodijeljeno je three hundred and fifty one eight milijardi eura europskim strukturnim i investicijskim fondovima. sada je važno dodatno uskladiti državne i regionalne programe da bi se ostvarili ciljevi strategije europa. two thousand and twenty svaka regija može postići najveći učinak ako najprije utvrdi svoje temeljne prednosti kroz pametnu specijalizaciju time će se omogućiti regijama da usmjere produktivna ulaganja u odabrane sektore i povećaju potencijal rasta na maksimu. reforma zahtijeva formulaciju jasnih i mjerljivih ciljeva. to će nam pomoći da vidimo rezultate koji se mogu kvantificirati i omogućiti nam da kontinuirano procjenjujemo jesu li ova javna ulaganja postigla maksimalni učinak na stimulaciju rasta i radnih mjesta diljem europe. dakle svaki potrošeni euro mora dati maksimalan učinak u pogledu rasta i konkurentnosti. Očekujemo od regija da preuzmu odgovornost u oblikovanju i implementaciji fondova kako bi kohezijska politika postala stvarnim pokretačem gospodarskog oporavka europske unije. hvala lijepa. Gospodine Silver, izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnici, u e, ime svog kluba želim e, pozdraviti gospodina Hana kao i glavnog tajnika OECD-a gospodina Guriju i na, e, na, današnjim e, otvorenim danima i na ovom otvaranju. Također želim e, vam čestitati povjerenča Han na status kandidata za povjerenika i također e, nadam se da ćete nastaviti podupirati razvoj lokalnog e, i regionalnog razvoja u novom portfelju, te također e, da će se preporuke OECD-a o većoj integraciji recimo poljoprivredne i regionalne politike koje će se bolje integrirati, a ne se baviti samo izolirano. Ima pitanje i za OECD. Je li OECD e, proveo istraživanja u urbano-ruralnim odnosima i njihovoj međuodnosu i e, interakciji? Je li OECD napravio ekonomsku analizu onoga koji će biti učinak e, plana investicija u ruralnim, u ruralnim područjima te u bliskim urbanim područjima te koji će biti učinak investicija u rast i radna mjesta u urbanim e, područjima e, temeljem analize OECD-a. Zahvaljujem. Jakovčić. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Jakovčiću u ime Alde, kluba zastupnika. Da vas najsrdačnije pozdravim u ime zastupnika Alde grupe u Europskom parlamentu i zaželim dobar posao svim našim kolegicama i kolegama u odboru regija. open days je nešto što sam bio na neki način suosnivač prije desetak godina dvanaest godina koliko već izdanje i u velikoj mjeri srce mi je da tako kažem s one strane ove dvorane jer sam kao dugogodišnji istarski župan imao prilike sudjelovati na open daysima i svjestan sam koliko je važnost uloga regija u životu europe u vanjskoj politici ali i uopće u demokraciji. htio bih se priključiti e, zabrinutosti naših kolega iz epp a p-a i sd a vezano za financiranje odnosno bolje rekuć nefinanciranje projekata koji su prihvaćeni i koji su praktički implementirani. zabrinutost je sigurno vrlo velika i u tom kontekstu evo dozvolite da i u ime alde grupe pozovem komisiju i sve one koji bi trebali razriješiti taj problem da to učine čim prije jer sam apsolutno uvjeren da postoji velika zabrinutost eh, mnogih eh, partnera eh, diljem europe. ono što bih htio posebno istaknuti danas je nešto potpuno drugo. naime dugo sam vremena razmišljao o tome gdje su problemi apsorpcijske politike i gdje su problemi implementacije raznih projekata i zašto mnoge zemlje u europi ne uspijevaju uzeti ajmo tako reći novce iz europske kase i usmjeriti ih prema regijama i prema gradovima. ja mislim da bi bilo dobro da na nivou e, europe a onda to naravno u skladu i sa državama i sa regijama gdje se projekti odvijaju e, napravimo jednu vrstu task forsa za e, implementaciju odnosno za jačanje apsorpcijske moći pojedinih država i pojedinih regija. mislim da u tom kontekstu bismo svi zajedno e, morali nešto učiniti jer zaista uvjeren sam da građani koji saznaju da je propao novac sigurno neće blagonaklono gledati na nikoga od nas uopće ne govorim o političkim razlikama govorim samo o potrebi da novac koji postoji jednostavno dođe tamo gdje je to e, neophodno. u tom kontekstu mislim da bi bilo dobro da nova povjerenica ja ću joj to i predložiti napravi jednu vrstu e, e, kriznog menadžmenta za pojedine situacije i vjerujem da u tom kontekstu to može biti od pomoći državama i regijama koje ne uspijevaju do sada ispuniti kvotu apsorpcije sredstava iz europske unije. Grazie, la parola signor Gospodin kimule ima riječ, Hvala lijepo. I u ime skupine konzervativaca reformista pozdravljam ovu raspravu koja je bila vrlo korisna. Gospodin Garije je spomenuo važna područja u svom izlaganju, a ja bih se fokusirao na tri područja za koja e, konzorcici smatraju da su najbitnija. Prvo, moramo pomnije analizirati pristupnost naših najudaljenih regija kao što su planine, otoci i bilo koje druge regije u EU koje su suočene sa sličnim izazovima. Projekti mobilnosti moraju činiti sastavni dio planiranja razvoja za cijelu regiju pružanje usluga prijevoza u regijama koje su izložene većem riziku se ne smatra izazovom na razini Europske unije. U nacrtu našeg mišljenja pozvali smo novu Europsku komisiju da objavi zeleni dokument po ovom pitanju kako bi se o tim pitanjima mogli očitovati svi dionici i institucije Europske unije i kako bi se mogli preuzeti odgovornosti. Drugo, moramo ojačati otpornost na krize, na katastrofe. Moramo izmijeniti naš pristup od reagiranja i oporavka na prevenciju, pripravnost i otpornost. I na posljedku morali bismo se uistinu usredotočiti na smanjivanje birokracije i administrativnog opterećenja, jer time ne samo da ćemo povećati našu nacionalnu konkurentnost i učinkovitost, već i kapacitete apsorpcije za fondove koji su na raspolaganju našim e, lokalnim i regionalnim upravama. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Bronisu Rope. Hvala lijepa. Ja sam e, pridošlica u Europskom parlamentu, a prije toga 24 godine sam e, bio gradonačelnik, te uistinu znam što lokalna i regionalna uprava može napraviti za naše građane. I upravo zato mi je posebno drago što danas vam se mogu obratiti u ime kluba zastupnika GUE Europa započinje od svojih građana. Stoga mislim da naziv ovih otvorenih dana pametna ulaganja za ljude, za građane je vrlo aktualan. Moramo prevladati krizu, moramo e, pojačati našu konkurentnost. Mislim da sve regionalne lokalne uprave u Europi jako dobro razumiju da konkurentnost i kvaliteta života u cijeloj Europi se mogu ostvariti samo putem uspješne provedbe kohezijske politike. Lokalna i regionalna uprava igraju danas jako važnu ulogu jer su one najbliže građanima i stoga je vrlo važno da odbor regija i dalje doprinosi poboljšanju kohezijske politike. U našem klubu zastupnika mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo se pobrinuli da Europska komisija ostvari rezultate na području kohezijske politike u korist svih svojih građana. Hvala. Sada dajem riječ gospođi De Malto. Hvala, dobar dan svima. Što se tiče malih i srednjih poduzeća i potrebe da se ta poduzeća razvijaju, na način koji je usklađen sa pravim pozivom gradova i regija. Dakle, da bi ta mala sredna poduzeća mogla biti okolišno održiva i e, kompatibilna sa blagostom naših građana. To je nešto što se baš ne događa uvijek. Vidimo da postoje regije i gradovi koji su zapeli u industrijskom modelu rasta i to u iznimno velikim razmjerima. Stoga moramo više razinu fleksibilnosti dati paktu za stabilnost i rast i sporazumi o partnerstvu e, su tu vrlo važni kao i suradnja između odbora regija i parlamenta i građana. To je gledište našeg kluba zastupnika. Hvala. Sada se približavamo našim zaključcima te dajem riječ gospodinu Valkaseru da nam iznese svoje zaključno izlaganje u ime parlamenta. Hvala lijepa. Umjesto zaključaka ja ću biti vrlo kratak, jer sada ćete održati zajednički sastanak e, sa odborom regija i Komisijom za teritorijalnu kohezijsku politiku, dakle kutr sastanak. Dakle, najprije bih vam želio zahvaliti na tome što ste došli danas na otvorenje otvorenih dana 2014. Te također Želim vam da e, iskoristite sve dostupne radionice. Tehnički sadržaj je naravno također vrlo bitan u stručnom smislu, no isto tako je vrlo važno uspostaviti veze sa e, izaslanicima drugih regija i predstavnicima e, sličnih usporedivih regija kako biste mogli usporediti iskustva, razmijeniti najbolje prakse. Tako da sljedećih sedam godina regionalna kohezijska politika bude pravi uspjeh za Europu, jer na taj način bi će ujedno biti i pravi uspjeh za građane Europske unije. Hvala, gospodine potpredsjedniče. I sada za prave zaključke dajem riječ potpredsjedniku odbora regija, prvom potpredsjedniku odbora regija, odnosno potpredsjednici, gospođi Marini. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća i zahvaljujem svima. Željela bih zahvaliti na svim izlaganjima koje smo čuli danas od zastupnika Europskog parlamenta, od povjerenika, od predsjednika odbora regiji i e, predstavnika odbora regija. Već iz posljednjih 12. godina znamo da su otvoreni dani vrlo važan trenutak za nas, tada smo u e, središtu pozornosti, to je pravi trenutak za razmjenu najboljih iskustava i uspostavljanje novih veza. Ovogodišnja tema otvorenih dana je pametni rast i pametna ulaganja. To je ono što otvara nova radna mjesta i potiče gospodarski razvoj u našim zemljama. No isto tako, bi sve to trebalo biti pametno i u smislu pružanja više kvalitete života našim građanima. Potrebna nam je takva tema jer smo na početku novog programskog razdoblja 2014-2020 za kohezijsku politiku i željela bih istaknuti u smislu lokalne i regionalne uprave. Kohezijska politika danas je jedan od glavnih alata a u nekim regijama gotovo i jedini alat koji je dostupan lokalnoj i regionalnoj upravi kako bi mogla ublažiti neujednačenosti između regija, no prvenstveno neujednačenosti unutar same regije. Dakle, kao što sam rekla, u nekim regijama to je jedini dostupni instrument kojim se može povećati kvaliteta života građana. Kao zaključak reći ću vam sljedeće tri točke. Nadovezat ću se e, na ono što je rekao e, direktor OECD-a koji je rekao da mi je potreban instrument koji nadilazi BDP, koji procjenjuje naš doprinos i rastu, ali i blagostanju naših građana. Dakle, ne samo u, obliku brojki. Također, e, znamo da BDP ne može sve izmjeriti, a ono što čini život vrijednim življenja je također što moramo, ono što moramo uzimati u obzir. Mislim da smo krenuli u tom smjeru. Odbor je tome doprinio. Posebice u smislu mjerenja napretka ne samo na temelju BDP-a, već na temelju drugih pokazatelja koji mjere uspješnost i učinkovitost kohezijske politike. Predsjednik Voznijak se već referirao na kohezijsku politiku e, nakon 2013. godine. Dakle, moramo imati dugoročne pokazatelje koje mjere napredak na temelju različitih čimbenika. No, isto tako moramo važno razmisliti o tome što se dogodilo između 2008. i 2013. godine. 30% manje stvarnih ulaganja kriza je prouzročila značajno smanjenje javnih ulaganja i kao što je rečeno u smislu procjene kohezijske politike, ako ćemo odbaciti doprinos strukturnih fondova, taj pad bi bio još dramatičniji. Europska kohezijska politika je tijekom recesije i krize bila jedan od najvažnijih izvora za javna ulaganja koja su bila dostupna regionalnoj i lokalnoj upravi. Dakle, do danas smo dosta toga napravili i čuli smo izlaganja tijekom prvog dijela. I sve to će nam pomoći da krenemo u smjeru toga da sljedeće proračunsko razdoblje bude operativno. Europski parlament je iznio prijedlog kojeg je odbor regija podržao, a to je promicanje trošenja strukturnih fondova na konkretne projekte, no isto tako treba se pobrinuti da se strukturni fondovi mogu iskoristiti brzo na svim razinama. A sada se moramo pobrinuti i da sufinanciranje strukturnih fondova na svim razinama, na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, razini općina, e, bude nešto izvan pakta za stabilnost i rast, što bi moglo ubrzati najveća ulaganja, javna ulaganja za razvoj i pitanja okoliša koje se trenutno, trenutno kreću vrlo sporo. Ne bih sada željela usvojiti najvažnije zaključke i samo ću reći da se nadam da će ovaj sastanak pojačati kvalitetu apsorpcije strukturnih fondova i potaknuti regionalnu i lokalnu upravu da otvore vrata ulaganjima kako bi poboljšala kvalitetu života naših građana. Hvala. Thank you. Hvala. Ovo je, bilo konačno izlaganje e, otvorenja otvorenih dana 2014. A sada ćemo nastaviti sa zajedničkim sastankom dva odbora, odbora regi iz Europskog parlamenta i odbora Koter Komisije za teritorijalnu kohezijsku politiku e, u, okviru odbora regija. Molim sada govornike da zauzmu svoja mjesta. Ladies and gentlemen, please take your seats. Dame i gospodo, molimo da zauzmete mjesta. Nastavljamo sa zajedničkim sastankom naših odbora. May we begin? Možemo li početi? I'll ask all the members of the committees to take their seats. Molim članove zajedničkih odbora da zauzmu svoje mjesta i započet ćemo sa, sa sastankom odbora. Hvala. Dragi gospodine Voznjak, e, dragi članovi odbora Koter i odbora regije, dragi kolege iz Europskog parlamenta, dame i gospodo. Drago mi je što, vas, što vam danas mogu zaželjeti dobrodošlicu u Europskom parlamentu. Ovo je prvi puta što e, održavamo naš zajednički sastanak u ovom e, prostoru i e, nadam se da će današnji sastanak biti prilika da razmijenimo naša mišljenja i započnemo plodonosnu raspravu o zajedničkim područjima aktivnosti. Tijekom e, pregovora o kohezijskoj politici, naš paket za 2014. do 2020. naš je e, odbor zaista imao koristi od e, savjeta i iskustva naših kolega iz odbora Koter. Posebno se veselimo vašem doprinosu tijekom faze E, provedbe, a posebno e, da dobijemo vaše mišljenje vezano za šesti, šesto kohezijsko izvješće. E, svjesna sam očekivanja koje ste iznijeli u rezoluciji odbora regija iz lipnja 2014. za novu E, za novi mandat zakonodavni Europske unije, ulaganje u e, općine za Europske unije za više gradnih mjesta, rasta i e, održivosti je ključni da osiguramo da Europska unija bude u mogućnosti nositi se sa političkim izazovima u budućnosti. U ređiju e, imamo jasan dnevni red, urbana dimenzija europskih politika, razvoj smjernica o mjerama koje povezuju djelotvornost ESIF-a e, i e, zdravo gospodarsko upravljanje. Dame i gospodo, tema otvorenih dana ove godine su rasprave e, da gradove i regije ponovno dovedemo na put rasta i konvergencije kako da na najbolji način iskoristimo instrumente nove kohezijske politike. To je mjerodavna rasprava koja je došla u pravo vrijeme. Možemo očekivati da programsko razdoblje za kohezijsku politiku bude jedno od najizazovnijih e, e, u ovim godinama. E, mnoge od naših regija su ranjene financijskim i gospodarskim nedaćama i zato je ključno da europski fondovi e, i sredstva e, konačno daju rezultate koji su što djelotvorniji i što brži E, znamo da europski proračun za regionalnu e, politiku je često bio napadan i da možemo očekivati javnu analizu načina na koji se troše regionalni fondovi i zato moramo održati našu e, opredjeljenost proračuna u među u, u razdoblju višegodišnjeg financijskog okvira i regije i gradovi su glavni akteri e, provedba politika. E, imamo sreću što imamo nove i efektivne alate koji uključuju integrirani teritorijalno ulaganje i e, lokalni razvoj vođen zajednicom. Lokalne zajednice igraju središnju ulogu u proizvodnji rezultata putem tih instrumenata. E, jedan pristup temeljen na mjestu e, za teritorijalni razvoj je ključni, ključna karakteristika ove nove politike, ali treba ju naravno provesti u praksi. E, većom suradnjom regija i kotera možemo pomoći regijama i gradovima u tom procesu. Zahvaljujem na pozornosti i želim vam plodnu, plodnu razmjenu mišljenja na današnjem sastanku. Hvala lijepa. Dear Mr. Mihajlova, dear member of the Ređi e, e, odbor Europskog parlamenta, kolege iz odbora regija, drage dame i gospodo, e, Drago mi je što smo se ovdje skupili na zajedničkom sastanku odbora Europskog parlamenta o regionalnom razvoju i povjerenstva za teritorijalnu kohezijsku politiku odbora regija. Ovo je prvi put da se ovaj događaj događa ovdje u vječnici Europskog parlamenta E, usporedo sa e, ovim sastankom otvaranja otvorenih dana. E, posebno trebam zahvaliti gospođi Mihajlovi i timu tajništva Europskog parlamenta koji je ovo omogućio. Dame i gospodo, sada bih prešao na poljski. Dame i gospodo, Sastan, zajednički sastanci odbora Ređe i Kotar su uvijek bili dobra prilika. Međutim, želim e, zaželjiti novu, e, dobrodošlicu novim članovima odbora regiji i isto tako pozdraviti one koje poznajemo i čija lica već znamo i s kojima smo imali prilike zajedno raditi na e, kohezijskom paketu. Sada smo zapravo u središtu pregovora, pregovora o partnerstvu za mnoge zemlje, kao i e, pregovora oko operativnih programa e, u lokalnoj i regionalnoj dimenziji. Imamo velika očekivanja kada se radi o novoj financijskoj perspektivi. Ta očekivanja vezana su uz optimalno korištenje resursa koji su nam na raspolaganju, međutim istovremeno svjesni smo činjenice da Europska komisija nažalost e, je uvela te vrlo e, ta vrlo stroga pravila za upravljanje tim novcem. Moramo naglasiti da da su uvedeni vrlo zanimljivi instrumenti koji će omogućiti e, bolju provedbu urbanih politika. Sjećamo se izvješća o budućim gradovima koji je na jako dobar način opisao izazove s kojima se suočavaju gradovi sljedećih godina. Isto tako o mjerama koje treba uvesti kako bi se e, na neki način suočili s tim izazovima. Integrirano teritorijalno ulaganje je jedan instrument za približavanje različitih aktera jedni drugima. To je na neki način instrument koji bi trebao funkcionirati kao poticaj. Poticaj za korištenje europskih sredstava. Međutim, isto tako dolazi do vrlo zanimljivog pristupa korištenju novca za teritorijalni razvoj u Europskoj uniji. U mnogim lokalnim programima primjećujemo da se koriste novi instrumenti koji aktiviraju e, lokalne e, tvrtke. A to je lokalni razvoj vođen lokalnim zajednicama. A razvoj vođen zajednicom je izuzetno važan. Mislim da su pregovori vrlo teški, da se oni E, vode e, na cijelom europskom kontinentu i da ljudi imaju različita gledišta vezana za ove pregovore. Ponekad mislimo da je jako teško pregovarati zbog specifičnosti naših regija koje nisu uvijek uzete u obzir. S druge strane, mislim da imamo pravo osporiti neka pitanja, teme E, koje, o kojima smo raspravljali su vrlo ozbiljne teme. Mislim da o svima njima trebamo raspravljati, ali istovremeno mi shvaćamo da nikako ne možemo zloporabiti taj novac koji nam je dodijeljen i to je naravno očigledno. Osobno vidim prijenos tehnologije e, e, znanosti u tehnologiju, u gospodarstvo kao jedno pitanje koje je jako izazovno. To je važno pitanje, ali treba uzeti u obzir uvjete e, koji se postavljaju diljem Europe i pitam se možemo li upravljati tim novcima na pravi način i upravljati tim procesom. Isto tako, kada se radi o spontanim intervencijama institucija Europske unije, vjerujem da kada je određeni novac dodijeljen za kohezijsku politiku, da ga ne treba preraspodijeliti, nego ga treba koristiti namjenski upravo za koheziju u Europi. možda e, će trebati učiniti određene e, ispravke i izmjene, međutim u ime lokalnih samouprava moramo učiniti sve što, što možemo kako takve izmjene se nikada ne bi niti e, unijele. To je velika prilika da razmijenimo mišljenja, do sada smo govorili o formatu naših politika i strategija i e, govorili smo o propisima. Ti, te rasprave su bile teške i dugotrajne, međutim danas bismo trebali raspraviti o tome kako provoditi te politike. Mislim da si moramo postaviti sljedeće pitanje. Na koji način će ti novi instrumenti funkcionirati u raznim državama članicama Europske unije? Koji su uvjeti koje treba postaviti kako bi kohezijska politika bila uspješna. Kako će lokalne i regionalne vlasti funkcionirati unutar svojih ovlasti kako bi taj proces glatko tekao? Do koje mjere je taj proces pojednostavljen ili možda iskompliciran? Recimo, ex ante uvjetovanje će imati učinak na naše aktivnosti i definitivno će utjecati na brzinu provedbe ovih projekata. I konačno, mislim da si moramo postaviti pitanja o primjeni povijest je pokazala da imamo različita iskustva u raznim zemljama i zato moramo učiniti sve što možemo kako bismo olakšali ove postupke i e, postavljanje zahtjeva. E, malo kasnimo, e, drame i gospodo, međutim ako budemo konkretni, usredotočeni i govorimo o pitanjima zaista ciljano, bolje ćemo upravljati vremenom. Ima nekoliko ljudi koji su već odlučili da žele govoriti, međutim mislim da se javlja još nekoliko e, sudionika e, i da će tražiti riječ. Hvala lijepa, pozivam vas sada na raspravu. Vrlo smo dobro organizirani danas na sastanku, imamo ograničene e, izjave tijekom naše rasprave, međutim sada bih dala riječ gospodinu Defau generalnom direktoru za e, urbanu i regionalnu politiku europske politike. Izvolite, gospodine Defa. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice Mihajlova, članovi odbora ređi, e, gospodine predsjedatelju Vosnijak, e, članu komisije Kotek, i e, dame i gospode koji sudjeluju na otvorenim danima. Ja kao generalni direktor za regionalnu politiku e, zaista e, mi je drago što se mogu obratiti ovim odborima na ovom prilikom. Povjerenik Han nam je dao pregled reformi i postignuća u posljednjih pet godina regionalne politike. A isto tako e, je svima nama dao i e, informacije o stanju pregovora vezanog za ovaj program. Završio je i rekao da je sada vrijeme da za one koji rade, koji će nešto učiniti. Zato u mom e, kratkom izlaganju želio bih se usredotočiti upravo na provedbu na pitanja provedbe koja su toliko ključna za uspjeh ovih programa u novom razdoblju. Dakle, uglavnom ću govoriti o tri stvari. Prva je već spomenuta, spomenuo predsjedatelji, a to je na koji način će ovaj e, integrirani teritorijalni pristup e, biti ojačan, posebno urbanim područjima. Govorit ću o ex ante uvjetima, koji zajedno sa e, orijentacijom prema rezultatima i okvirom e, će osigurati da ova ulaganja zaista imaju najveći mogući učinak. A na kraju, ali ne najmanje važno, govorit ću o administrativnom kapacitetu, a to je kondicio sine qua non e, uspješne provedbe. Dakle, započet ću s ovim novim instrumentima koje su propisi e, uveli kako bi olakšali provedbu lokalnih integriranih e, e, strategija razvoja. Prvi je CLLD, dakle to je lokalni razvoj koji je vođen zajednicom, koji pomaže da na lokalnoj razini upravljamo gospodarskim lokalnim izazovima. Bitno je da ta strategija bude pripremljena od strane akcijskih skupina na lokalnoj razini i da uključuje, predstavnike svih sektora na lokalnoj razini. To se na neki način nadograđuje na iskustvo koje već desetljećima imamo u programu LIDER, ali i u, urbanoj, i u e, inicijativi za urbanu zajednicu. Naš naša preliminarna ocjena onoga što imamo u smislu dokumenata za programiranje možemo reći da oko 16 država članica koriste CLD uz 2 e, milijarde e, eura, 1,4 za ADF, a ostalo za ESF. I većina novca, 19%, to će se koristiti u manje razvijenim regijama. Kao što znači, imamo i integrirane teritorijalne e, investicije. To je vrlo zanimljiv mehanizam koji omogućava kombiniranje različitih prioriteta ili različitih programa u jednom namjenskom dijelu e, koji je posebno dodijeljen za funkcionalno područje, e, geografsko područje, to je teritorijalna strategija. Dakle, ti i e, e te investicije će dati metodologiju za jedan integrirani pristup. Naša preliminarna ocjena znači da sve zajedno 21 država članica a to obuhvaća 90% stanovništva Europske unije, predviđaju da će koristiti e, takve IT investicije, e, posebno za održivo, održiv urbani razvoj, za EDF ili za ostale e, razvojne, teritorijalne, za ostale projekte teritorijalnog razvoja. Toliko o ovim instrumentima koje smo uveli. Druga stvar je ex ante, su ex ante uvjeti i e, već e, usredotočenost na rezultate. To su novi mehanizmi u programu. Kao što znate, uveli smo, odnosno zakonodavac je uveo na prijedlog komisije ove ex ante uvjete kako bi osigurao da prije nego što počne ulaganje postoje preduvjeti da ti da ta ulaganja budu što je učinkovitije moguće. Imamo tri vrste takvih eksante uvjeta. Jedna je regulatorne naravi, obično se radi o, e, o, o prijenosu direktiva Europske unije u nacionalno zakonodavstvo. Drugo je e, dostupnost politika i strategija za koordinirano i djelotvornu provedbu, a treće je administrativni, administrativni, administrativni i institucionalni kapacitet. Vrlo se ozbiljno e, gleda na te eksante uvjete, dakle nakon godina pripreme, to je proces koji nije laven, a mnoge države članice će morati izraditi akcijske planove sa e, utvrđenim e, rokovima jer za sada još uvijek ne ispunjavaju potpuno te eksante uvjete, ali s akcijskim planovima će to učiniti najkasnije 2016. godine. Gdje su najteža područja? Mislim da imamo dvije vrste takvih područja. Jedno je potpuni prijenos e, direktiva Europske unije, a drugo područje je potreba da postoje strategije. Povjerenik je govorio o strategijama, a onda projektima, a ne projektima, a nakon toga strategijama. Dakle, morate imati strategiju prije toga. A to je jako važno u područjima kao što je e, pametna specijalizacija, e, promet e, i ostala područja. Moramo osigurati da ovi programi se uklapaju u sveukupnu gospodarsku politiku i e, procese reforme. I zato ti programi e, moraju e, upravo se baviti ovim preporukama za pojedine zemlje. To je jedan gladak proces koji se sada upravo odvija. Treća stvar ona je vezana uz ono što sam upravo govorio, a to su ove preporuke za pojedine zemlje i ovi ex ante uvjeti. Jer jedan i drugi su usredotočeni i na administrativni kapacitet. Dakle, za neke zemlje imamo preporuke za te konkretne zemlje kako bi one poboljšale svoje administrativne kapacitete, a nakon toga imamo opće ex ante uvjete u područjima javne nabave, državne potpora i kao što znate postoji i cilj 11. a to je povećanje institucionalnih kapaciteta. Ovdje vode naši kolege iz opće uprave za zapošljavanje, ali mi smo isto tako uključeni. E, kao što vidite, to je jedan niz instrumenata za povećanje administrativnih kapaciteta i to upravo pokazuje koliko je važan taj administrativni kapacitet za provedbu ovih programa. Empirijski dokazi su jasni. Postoji velika veza i korelacija između vladanja, administrativnog kapaciteta i apsorpcije. Niska apsorpcija je vezana uz niski administrativni kapacitet i slabo vladanje, slabo upravljanje. Osim toga, revizorski sud nas gotovo svake godine podsjeća da na području javne nabave, na području državnih e, potpora, energetike, tijela za upravljanje su tu slaba. a to su glavni izvori e, visoke stope pogrešaka koje se javljaju u kohezijskoj politici. I zato je jako važno rješavati e, upravo ta pitanja. Kada pogledate administrativni kapacitet, možete ga podijeliti na tri stvari. Strukturu, ljudske resurse i sustave i alati. A svi, svaki od ta tri dijela mogu se rješavati pomoću tehničke pomoći. Zato je važno da regije i države članice zaista koriste tehničku pomoć i dodijeljena sredstva za tehničku pomoć kako bi povećala administrativni kapacitet. U prošlosti to se nije činilo na strateški način, a ja mislim da je izuzetno važno i mi ćemo jako dobro e, pregledati to u novom programskom razdoblju. Dakle, da taj novac za tehničku pomoć se koristi strateški kako bi ojačao administrativne kapacitete. Isto tako u mnogim zemljama imamo programe TO11, o tome sam govorio, ali nije, ne radi se samo o jačanju tijela oko programa, dakle tijelo za upravljanje, tijelo za e, nadzor i slično, kada se radi o cijeloj E, javnoj upravi, nego ti dijelovi javne uprave su jako važni za provedbu e, takvih e, politika kao što su uredi za javnu nabravu, za registraciju i sl. Mnoge države članice planiraju koristiti TO11, međutim, nažalost, u nekim državama članicama gdje se utvrdila administrativna reforma kao izazov, te strategije nisu e, toliko jasne koliko bi trebale biti. Dakle, prvo pitanje u izgradnji administrativnog kapaciteta jest korištenje tehničke pomoći. Međutim, naravno, tu nije kraj. Mi u komisiji također pokušavamo naš doprinos dati kako bismo aktivno podržali izgradnju administrativnih kapaciteta putem naših, našeg djelovanja. U općoj upravi za regionalni razvoj mi smo upravo pred dvije godine izradili jednu, osnovali jednu e, posvećenu jedinicu upravo za izgradnju administrativnog kapaciteta. Daću vam samo jedan primjer kako biste imali sliku onoga što mi tamo radimo. Prva stvar je pružamo usmjerenje za sve aktivnosti e, tijela za upravljanje, tijela za certifikaciju, tijela za reviziju, a isto tako dajemo smjernice i korisnicima. Jedan dobar primjer je e, uputa za javnu nabavu, za one koje se bave javnom nabavom. Ona vrlo jasno i jednostavno pokazuje kako izbjeći najčešće pogreške u javnoj nabavi, a te pogreške su jako važne. I tijekom otvorenih dana upravo ćemo izložiti i predstaviti ovu uputu. Isto tako smo započeli i djelovanje vezano za obrazovanje i izobrazbu. Započelo je u lipnju, a završit će u sljedećeg ožujka E, vodimo dvije, dva programa obrazovanja. Jedan je o orijentaciji prema rezultatima novog programa, a drugi je o poboljšanju upravljanja i kontrole. S ovim pilot projektom mi ćemo obuhvatiti više od 340 e, praktičara. Također smo započeli e, organizirati konferencije i radionice u borbi protiv korupcije i prijevara ostalim općim upravama, uključujući i OLAF i Transparency International. Do sada smo organizirali već šest takvih događaja sa više od 500 sudionika, a još planiramo četiri takva događaja. Kao što znate, vrlo praktičnu pomoć pruža Jaspers, zajednička inicijativa sa e, Europskom investicijskom bankom gdje Jaspers pomaže državama članicama i regijama u pripremi velikih projekata. 2013. portfelj koji su podržali je bio više od 600 projekata sa obuhvatom od 60 milijardi. I zadnje, ali ne najmanje važno, pripremamo neku vrstu e, zajedničkog sustava za razmjenu e, stručnjaka, mi to zovemo regio peer-to-peer. Dakle, e, tu se organizira razmjena znanja između tijela za upravljanje, tijela za certifikaciju i tijela za reviziju u cijeloj Europi koji će omogućiti onda upravama da imaju koristi od, ovih, e, od ovog iskustva u državama članicama. Dakle, imat ćemo misije, kratke misije, studijske posjete i radionice. To je nešto što pripremamo ovog časa. Evo vidim da predsjedatelji gledaju na sat, dakle s ovim naglascima vezanim za naše aktivnosti u važnom području administrativnih kapaciteta zaključit ću moje izlaganje i zahvaljujem vam na pozornosti. Hvala. Hvala. Ja mislim da je ovo znak e, dobre suradnje između e, naša dva odbora. Dakle, mi se ne moramo ni pogledati, mi međusobno osjećamo kada netko gleda na sat. Ali eto, e, sada imamo još 40 minuta za raspravu, pa pozivam e, članove dva odbora da se drže ovog vremenskog roka. Nadate li vi tko želi u u ime vaših članova sudjelovati? Mhm, gospodine Dakle, molimo ne više od dvije minute govorniku. Hvala. Dobro. Gospodin Majha Schneider, predsjednik EPP eh, e grupe u odboru regija. Izvolite. Zahvaljujem. Ja ću se priključiti na ono što sam već rekao danas poslje podne. E, mi smo e, dobro uspostavili novu e, kohezijsku politiku za sljedeće godine. Pred nama je ambiciozan projekt, ali i ambiciozna sredstva, a to je svakako rezultat i dobre i prijateljske suradnje između Kotera i odbora regije i ja sam samo u ovom posljednjem razdoblju predsjedao Koterom i e, cijenio sam ovu našu suradnju i također evo s time e, želim pogledati u budućnost. Naprimjer 2008. već je uspostavljena ad hoc radna skupina koja je zadatak bio nadzor tada novih propisa, kako se to e, što je onda odlučeno će se odražiti u praksi, a i pogled u budućnost, znači kakve E, zaključke možemo izvući za kohezijsku politiku od 2014. iz ovih iskustava. Dakle, tu smo izradili razne predloge koji su se temeljili na regionalnim iskustvima koja smo stekli u provedbi strukturnih fondova i e, želim e, to za buduće, za budućnost e, za odbor regije također najaviti i reći da želimo ponovno tako postupiti. znači ponovno uspostaviti jednu skupinu možda u sljedećim godinama čiji će zadatak biti pregledati i nadzirati nove propise i pogledati kako se one održavaju u praksi, funkcionira li sve dobro, što možda ne funkcionira tako dobro i koja su iskustva stečena u provedbi, a onda baciti jedan pogled u budućnost, znači koja su to iskustva koja se mogu ovdje izvući, e, recimo koje teme treba staviti više u fokus. A posebice dvije teme su to. Jedna je kompleksnost e, cjelokupnog upravljačkog aparata, to se već može sada raspoznati, a drugo kao jedna sadržajna tema E, kako će se u budućnosti demografska promjena odraziti na kohezijsku, kohezijsku politiku, odnosno kako će se kohezijska politika može e, dati odgovor na demografske promjene u budućnosti. Mislim evo to je to, je to kao u navi i nadam se da ćemo i u budućnosti dobro surađivati kao i u prošlosti. Hvala gospodine Eltrić. Zahvaljujem. Evo, želim e, svima čestitati na e, vrlo dobrim i pozitivnim osjećama koje su izražene cijelo poslje podne. Vjerujem da svi ovdje imaju odlične namjere i, doista je pozitivno vidjeti sve to. Ali kaže, naravno stara izreka da je put opakao popločen dobrim namjerama, hm, pa mi se čini da je možda i to malo djelomično tako. Ali jedna stvar koja mi je posebno na umu je da smo toliko puta govorili sada o lokalnom stanovništvu koji ima svoje mišljenje i ispuštanje stvari na razinu regije, a to radimo na najcentraliziranijem mjestu na svijetu, u ovoj palači dobrih namjera, ako smijem tako reći. Znači, govorimo sada ovdje o jačanju upravljanja, jače uprave, jače upravljanje. Meni se to baš ne čini kao nešto što je sada baš E, namijenjeno demokratskim e, ljudima na e, lokalnoj razini. Znači, a posebice u Engleskoj, na primjer, u mom kraju, što mi se čini, govori se o regijama i zonama i šinim urbanim zonama. I upravo se kod nas vodi ta rasprava o gradu Birminghamu, koji sada postaje šira zona Birmingham, i mislim da mnogi ovdje misle da je to dobra ideja, ali ljudi koji bi bili uvučeni u tu širu zonu e, sada znate da se to zove crni kraj jer je to je zbog e, u industrijske revolucije bio vrlo zagađen kraj a ti ljudi su strašno protiv toga da postanu dio šireg Birminghama i oni imaju svoj e, regionalni identiteti ne žele biti dio Birminghama, a niti građani Birminghama ne žele da se e, da se prošire u, širok, u širi Birmingham. Pa evo, sad, sada to samo kažem da u duhu ovog sveg pozitivnog što smo danas čuli, znam da e, naravno se to ne može zaustaviti, ali samo sam htio reći da e, iako s ovog gledišta postoje neke ideje koje se čine kao dobre ideje, ali kad pogledate na terenu ima ljudi kojima se, kojim se jako žestoko protive. Hvala. Gospodin e, Sir Albert Bob, izvolite. Hvala. Evo ja bih se htio nastaviti na ova predloga koje je dao gospodin Schneider e, za uspostavljanje ovog stalnog tijela između odbora Koter i odbora e, Regi. I to podupiram zato što smatram da će nas to voditi i odvesti putem boljeg razumijevanja E, o implementaciji programa i omogućiti odboru regiji da e, svu e, svoju moć eto usmjeri u istom smjeru kao i komisija i osigura da budući smjer instrumenta kohezijske politike ide upravo onamo kamo želimo. E, pažljivo sam slušao onome što je rekao, e, što je rekao predsjednik Komisije za regionalnu politiku i bilo bi doista dobro kada bi one zemlje članice koje, na primjer, e, nisu za uvođenje ITI-a da se imenuju. Ja znam jedno, to je, na primjer, Velika, Velika Britanija. Ako uzmemo cjelokupnu populaciju od 55 milijuna, ako se po temelju E, ako će se e, sredstva iz ESF-a dodjeljivati po svim onim tijelima koja ne žele biti u ovom partnerskom programu i koja nisu e, posrednička tijela ili odgovorna tijela, ali će biti temelj za raspodjelu po geografskim za ovim po geografskim principima a e, ovaj cilj e, koji smo imali mnogo godina kao odbor regija da dovedemo do jednog integriranog pristupa teritorijalnim aktivnostima se ovime totalno potkopava ovim e, ovom e, odbijanjem pristupa i ITI. E, naime ovim integriranih teritorijalnih investicija. Stoga bi bilo dobro da imamo ovako jedno stalno tijelo između naših odbora koje bi zapravo okupilo e, ekspertizu lokalnih i regionalnih vlasti. To je upravo rekao gospodin Schneider. I ta bi se lokalna ekspertiza mogla udružiti sa snagama zastupnika parlamenta i stoga bi se recimo u mjesečnom ili dvomjesečnom ili godišnjem razdoblju moglo pregledavati e, koji su uspjesi ili neuspjesni određenih programa. I mislim da je to nešto što e, bi odbori Kotera i odbora regiji svakako mogli pozdraviti što bi na pozitivan način odgovorilo na ove zahtjeve koje smo učinili ja i Mike, e, iznijeli ovdje Michael i ja. Hvala, gospodin Deli. Zahvaljujem. Ja ću e, govoriti mađarski. Dakle, kao i kolege koji su govorili prije mene e, i koji su već e, u prošlom, e, u prošlim govorima naglasili da je važno jačati apsorpcijski kapacitete regija i gradova, znači jačati sposobnost povlačenja sredstava. I upravo je e, generalni direktor glavne uprave regije rekao da je komisija upravo e, spremna raditi na tome znači za regije i općinske vlasti i u tome podupirati e, donositelje odluka na regionalnoj lokalnoj razini. Međutim, e, možda kucamo na otvorena vrata, možda ja kucam već na otvorena vrata, ali Mislim e, da je važno upravo ono što je rekao gospodin Gurija. Naime, on je e, govorio o jednom interaktivnom dosjeu. Može li e, recimo biti da imamo jednu banku podataka najboljih praksi, da uspostavimo taksu takvu bazu podataka recimo za korištenje za, za sredstva za najbolje prakse za korištenje sredstava iz fondova kad bi recimo imali dobar pregled ovakvih praksi to bi bilo vrlo korisno i to možda temeljem i pokazatelja ne samo one koje koristi OECD nego i Europska unija i na taj način bismo mogli stvoriti jedinstvenu europsku sliku i pregled e, po ovoj temi a bilo bi korisno i kada bismo mogli dalje graditi na ovim iskustvima, recimo e, provedbi restrukturiranja u zemljama članicama. Naime, često e, e, imamo razne programe restrukturiranja u regijama i ta bi se iskustva mogla dobro iskoristiti. Osim toga, mogli bismo razmisliti recimo takvom bazom podataka mogli bismo također pogledati kakva, kakve postoje kvalitativne razlike između određenih regija. Zašto je u nekim regijama bolje i zašto se bolje koriste europske sredstva, a negdje ne tako dobro. Zahvaljujem. Thank you very much. And now Mr. Gospodine Voznjak, izvolite. E, ja imam popis devetero govornika koji žele govoriti. E, gospodin Ferkerk. Zahvaljujem. Ja bih e, želio iskoristiti ovu priliku da kažem nešto izvjestitelju našeg odbora regije, a glede nove agende za gradove i ukazati na važnost gradova, jer gradovi su postali pokretači snage Europske unije i u njima se događaju velike promjene, e, mnogi izazovi, novi građani, nezaposlenost mladih i e, e, ekonomska inovacija, energija na inovativni način, sve to događa se u gradovima i 70% e, naše populacije živi u gradovima, uskoro će to biti 80% populacije. Znači, gradovi su ključni e, u odlučivanju hoće li Europa biti uspješna u sljedećem stoljeću. Znači, moramo se doista usredotočiti na gradove u europskim politikama i u načinu na koji trošimo europske novce. I nakon puno političkih govora i rasprave i rezolucija, možda je sada konačno vrijeme da proizvedemo bijelu knjigu za europsku agendu. I evo koristim ovu priliku da se obratim kolegama u parlamentu i odboru regi da podupru ovu našu izričitu želju. I evo pitanje izvjestitelju moglo bi biti, znači kada ćemo to dobiti bijelu knjigu? Hvala. Thank you. Anybody from the members of the Regi committee? E, regi, odbor. Gospodine Možete nastaviti sa svojim popisom. Gospodin Kimer, želite reći Zahvaljujem. U ime e, kluba ECR-a zahvaljujem e, prethodnom na komentarima, ali svejedno se moramo zabrinuti što je sa područjima koji nisu dijelovi gradova. To mene zabrinjava jer ja mislim da su možda neki, neka područja zapostavljena. Ali dobro, posebno e, zanimljivo, sjećam se da će gospodin <laughs> Gurija bi ostati zapamćen po ovom konju i što se može e, objahati u jednom danu ali e, evo ja se zabrinjavam zbog ovih regija i gradova u naslovu publikacija gdje se ne spominju ostali dijelovi svijeta, međutim tu se bavi e, temom fragmentacije lokalne uprave, da, to, da je to prepreka rastoja. Ja bih se suprostavio tome, na primjer Amerika koja ima jedan od najvećih najvećeg broja vla, e, uprave i lokalnih vlasti e, svih veličina na svijetu, a sumnjam e, da oni da su da, da bi oni rekli da su zbog toga gospodarski neučinkoviti mislim da ova riječ fragmentacija je vrlo nesretno upotrebljena mislim postoje različite strukture različitih područja i neka vrlo uh, e, uspje onda, onda zapravo ako je to problem onda e, ako to taj princip otjeramo ad absurdum onda želimo diktator diktaturu kao ultimativno uspješni princip Znači zapravo treba jačati lokalnu e, upravu na svim razinama. I kada raspravljamo ovdje e, što se tiče lokalne uprave možda je e, manje više, ne, taj, to gledište da, da je fragmentacija problem je krivo i mislim da upravo suprotno treba zagovarati u svrhu učinkovitosti Europske unije. Okay. Now I'd like to give the floor to Mr. Costa. Gospodine Kosta, e, predsjednik odbora Siveks. Zahvaljujem, predsjedniče. E, nažalost, moram izraziti određenu frustraciju što se tiče ovih e, razlike između onoga što smo čuli od povjerenika Hana i stvarnosti u e, provedbi regionalne kohezijske politike, barem evo u mojoj zemlji, Portugalu, e, prije svega pitam se kako je komisija potpisala partnerski sporazum, a da lokalne vlasti nisu uopće igrale nikakvu ulogu u tome i također ne razumijem kako možemo razgovarati o upravljanju na raznim razinama i participaciji kada u ovom trenutku Europska komisija provodi e, parcijalni program u moje regiji u kojemu e, lokalne vlasti upravljaju samo 10% cjelokupnog proračuna. I također mi nije jasno kako e, je to komisija podkopala koncepte integralne, teritorijalne principa i time ako pogledamo, dakle, Europski parlament e, kada je rekao da ovi integran, e, integrane teritorijalne investicije ne moraju odgovarati, odnosno ne moraju e, biti logično u postizanju ciljeva i da se mogu povezati sa privatnim sektorom, e, sa učilištima, nevladnim udrugama, a da se takvo udruživanje može provesti samo na lokalnoj, a ne centralnoj razini. Dakle, ono što stoji u našem sporazumu o pridruživanju stoji da ove e, i ti investicije su e, raširene po zajednicama E, na strani državnih vlasti, ali bez sudjelovanja lokalnih, e, e, lokalnih zajednica. Dakle, želim naglasiti dvije stvari. Prvo, kako je moguće da postoje urbane politike kroz koje se primje, e, provode e, kohezijski fondovi, a ne e, u svrhe energetske učinkovitosti osim dobro socijalnog stanovanja, a koji ne omogućuju ni učinkovito financiranje projekata urbane mobilnosti. Što se pak tiče borbe protiv klimatskih promjena, tu se gradovi ne smiju zapostaviti jer upravo su to mjesta gdje se većina e, stakleničkih plinova proizvodi, a investicija u energetsku učinkovitost jest e, povezana izravno sa održivom e, mobilnošću. I na kraju komisija kaže da želi inovativnu aktivnost, inovativno djelovanje u, u urbanoj mobilnosti i to ne iz nacionalnih fondova nego izravno od Europske komisije. Pa želim onda pitati kako će onda komisija to regulirati na toj razini. I would like to give the floor to Mr. Salvatore Gospodin Salvatore Hvala predsjedniče. Pa mislim da ovu raspravu treba povezati još nekim aspektima koje ću sad spomenuti, a prvi od kojih jest e, nesposobnost e, lokalnih e, vlasti, barem u mom području, to su jugi otoci Italije. Znači, nerazumijevanje ciljeva i strategija Europske unije u tom području je problem. E, dakle, lokalne vlasti onda su prilično zbunjene i ne mogu apsorbirati, ne mogu povlačiti fondove zbog toga, e, posebice fondove koji su, se odnose na strukturna pitanja e, u područjima koja su ključna za živote građana. Stoga mislim da je doista važno upravo pogledati e, ona pitanja koja, kojima se bavi e, glavna uprava regije. E, znači, treba pogledati strateške ciljeve i novi pristup u novom programskom razdoblju. Naime, vi govorite o tijelima koje bi povezivala područje velikih gradova, metropolitanska područja, a ne vidite regije i područja kao e, jedinstvene prostore, nego kao koordinirane prostore, kao koordinirane cjeline. A to se onda prevodi u strategije i ciljeve koje slijedi Europa. E, mislim da su nama potrebni e, kultura i obrazovanje u srcu svega. Stoga trebamo podupirati održivi urbani razvoj i fokusirati se na problematična područja i njihove specifičnosti. Ovi urbani projekti razvoja mogu e, se financirati iz e, regionalnog europskog fonda za šire programe kojima bi se mogli nadići problemi tih regija u sadašnjem trenutku. Sada ću daći riječ, riječ gospođi Kalafande. Hvala lijepa. Govorit ću švedski. predsjedniče, uvaženi članovi odbora regiji, komisije Koter. Velika nam je čast što mi ovdje u klubu zastupnika ALDE E, tijekom ove rasprave možemo uključiti korištenje novih alata i analizu da li naše regije imaju dovoljno sredstava da bi iskoristile sve instrumente i provele partnerstva. Predložena strategija za kohezijsku politiku za ovo razdoblje uključuje manje upravljanja od strane Europske unije i naglasak je na rastu i otvaranju novih radnih mjesta, Naravno, svi, sva ta nastojanja moraju dati odgovor na prave potrebe rasta i moraju dati potencijal stvarnom rastu. I va, također je vrlo dobro da što se neka od tih sredstava mogu iskoristiti za razvoj gradova, no to je premali udio. Imamo mnogo kontradikcija u našim urbanim područjima i stoga bismo željeli poboljšati pristup tim fondovima. Sve to sve su ovo prevladavajuće glavne inicijative koje se moraju sufinancirati i također se radujemo razvijanju pojma lokalni razvoj kojim upravlja zajednica. Kada pogledamo sve ove metode vidjet ćemo samo neke nove embrije, začetke suradnje sa lokalnom i upravom upravom, a upravo lokalna uprava, uprava su najbliže građanima i one igraju odlučujuću ulogu u odnosu na građane u smislu generiranja kohezije i ekonomski i socijalni razvoj je moguć samo tako u cijeloj Europskoj uniji. Jedino lokalna i regionalna uprava mogu učiniti razliku i zato kohezijska politika mora biti decentralizirana i načelo partnerstva se mora poštivati lokalna i regionalna razina moraju razviti svoje odgovornosti za resurse koji su dostupni kako bi proveli sve svoje zadaće. Države članice moraju angažirati lokalne i regionalne razine u, samom, u samoplaniranje i procjenu eh, i provedbu ovih partnerstava. Vidjeli smo neke dobre primjere u Austriji i Poljskoj. Mi u Švedskoj radimo na razvoju ovog sustava i razvijat ćemo lokalne aktivnosti i financirat ćemo ih putem različitih fondova. I mi smo jedina država članica Europske unije koja to čini. Partnerstvo u okviru strukturnih fondova su nešto na što smo mi ponosni, prvenstveno zbog utjecaja na regiju, naših osam regionalnih programa su nešto posebno i za Švedsku, zato što je to strategija za prave projekte. No komisija baš ne razumije naše metode rada. Te bismo mi e, i željeli ih primijeniti kao primjere najbolje prakse. Također moram, nešto bih rekla o podesljivanju pravila i fokusiranju rezultate pravila koja se tiču fondova mora biti pojednostavljena kako bi oni koji se prijavljuju za korištenje tih fondova e, mogli olakšano im pristupiti. Potrebno nam je mnogo više tehničke pomoći da bismo to mogli napraviti. Novi indikatori i pravila Europske e, komisije s ovim novim rezultatima, to je nešto dobro. dobit će mnogo zahtjeva i to bi mogla biti prepreka razvoju kakvog mi želimo ostvariti. Stoga moramo što je moguće ranije odrediti indikatore i kako bi podnositelji zahtjeva točno mogli znati koji su uvjeti i zahtjevi koje moraju ispuniti. Ako uvodimo neke nove kriterije i pravila za evaluaciju, onda to moramo učiniti prije, a ne posljedično. Željeli bismo da svi projekti i ulaganja poluče rezultat i želimo da Evropska unija doprinese rastu i otvaranju novih radnih mjesta jer je to najbitniji cilj kohezijske politike i to je vrlo bitno i u smislu legitimiteta. Ako se Europa želi dalje razvijati, Evropska unija mora se približiti svojim građanima. iz toga. lokalni razvoj kojeg vodi zajednica je alat demokracije koji je neophodan jer osnažuje povjerenje građana i vidljivost Europske unije za građane. Hvala. Gospodin Šnapski. Dobar dan svima, dragi gosti. Današnji događaj otvoren na otvoreni dani je od velike važnosti i stoga ga pozdravljam. No, želio bih reći da sam ipak pomalo razočaran nakon što sam slušao raspravu, obzirom da moram biti vrlo kratak. To mi se baš ne sviđa. Dakle, ni, mislim da nije u redu da smo dobili samo dvije minute vremena za naše izlaganje. No, dobro, stavimo to za sada po strani. Ja sam bio izvjestitelj za mišljenje za e, sporazum o e, europskom partnerstvu i kodeksu ponašanja u tom e, kontekstu. Drago mi je da sada socijalna kohezija postaje sve važnija u Europi i da će ona osigurati višu transparentnost u Europskoj i ojačati ulogu građana. Pozdravljam također ulogu Europskog parlamenta pri tome i uvođenje delegiranih pravnih akata, za to sam se zalagao. Sve je to nas kao regije osnažilo. Polažemo velike nade u ovaj pristup partnerstva nadamo se da će doći do promjene mentaliteta jer mi želimo da su građani ti koji donose odluke o tome koje, što su njihove potrebe, što je potrebno poticati i podupirati. Partnerstvo se ne smije svesti samo na jedan drugačiji oblik konzultacija i da sve ostane samo na tome. Mi bismo željeli da sve to bude popunjeno pravim realnom životom i nadamo se da će Europska moći uvjeriti države članice da pristup partnerstva je nešto što mora biti u središtu jer je to središnji ključni element u okviru kohezijske politike i ključni element za suradnju. Naravno, e, želimo e, što manje koristiti štapa, što više mrkvu, kako bi smo sve te koncepte mogli elaborirati na najbolji mogući način i uzeti u obzir prava građana. No, naravno, fondovi, fondovima se mora upravljati. Treba nam dobro upravljanje fondovima, no lokalna i regionalna uprava ne, ne smije se pretvoriti samo u operativce. Ne smije se dopustiti da visoki postotak sredstava ostane neiskorišten i da kada se donose odluke o tome kako će se koristiti sredstva, se ne primjenjuju demokratski procesi. Vrlo je važno da ojačamo poziciju građana, da e, lokalna i regionalna uprava budu intenzivnije uključene na, i u nacionalnu razinu, tako da polučimo rezultate. Dolazim iz zemlje koja je nazvana najboljim učenikom e, što se tiče korištenja europskih fondova. Dakle, to je srednjoeuropska zemlja i ja se nadam da će europski gradovi e, dobiti istu mogućnost razvoja kao i regije. Obzirom da ja dolazim iz srednjoeuropskog grada, e, mi, moramo naš rast fokusirati i usmjeriti na građane, ljude. Ne smijemo dopustiti da se zapošljavanje ne svača ozbiljno. U Europi Nezaposlenost mladih je nešto što moramo pokušati suzbiti. Posebice moramo misliti na budućnost naše djece. A budućnost naše djece je danas neizvjesna, odnosno vrlo e, turobne. Hvala. Sada, prema popisu govornika, vidim da imamo još mnogo govornika, stoga ću se i ja odreći svog izlaganja i dat ću riječ gospodinu Branu Sulašu, gospodinu Pavelu Brandu, gospodinu H. Staru. Njima bih dao riječ. Mislim. Da sada je na redu gospodin Branše. Uvaženi kolege, zastupnici, dopustite mi jedan, samo jedan kratki komentar i dva komentara izravno vezana uz situaciju u Republici Češkoj. Kada govorimo o decentralizaciji upravljanja financijskim fondovima na lokalnu razinu, ne mogu zamisliti da bi e, se tim lokalnim sredstvima upravljalo samo na nacionalnoj razini. Moramo uključiti i lokalnu razinu u strateške planove. Moramo jasno definirati područja na kojima se te financije koriste, odnosno moramo pripremiti individualne programe i plane provedbe. Ne mogu zamisliti tako nešto, e, nije baš to posve istine, to mogu zamisliti da bi se to moglo dogoditi, ali strahujem da to nije pravo rješenje, stoga mislim da odbor regija i Koter trebaju naglasiti važnost partnerstva i načelo višeslojnog upravljanja, a upravo to je smjer kojim moramo krenuti. Na temelju onoga što su prethodni govornici spomenuli, čini se da još uvijek postoji mnogo prostora za poboljšanje. Što se tiče konkretnih alata, u Češkoj mi koristimo sedam od takozvanih osam e, ICT-a koji su fokusirani na regionalna pitanja. To su horizontalni e, IT i-ovi, odnosno e, sredstva za teritorijalna ulaganja. I to je, to je dakle horizontalno pitanje što je vrlo pozitivno. A drugo, drugi pozitivni aspekt je da se oni fokusiraju na urbana područja u cijelosti, dakle ne samo na grad kao takav, već i na okolna područja. Ja sam gradonačelnik jednog manjeg mjesta koje je u blizini dva velika grada i vidim da su ti programi mnogo bolji sada no što je to bilo u razdoblju od 2007. do 2013. godine i što se tiče novog e, lokalnog razvoja e, koji vodi zajednica, a on se provodi putem skupina. Te skupine do sada su se koristile samo za ruralni razvoj, a širenje njihovog djelokruga na strukturne fondove sa sobom donosi dva problema. To su vrlo nekoherentne skupine. U Češkoj ima 117 takvih skupina. Neke su aktivne samo na području općina, a druge u cijeloj regiji. I ta e, njihova međusobna nepovezanost rezultira u različitim razinama kvalitete. Neke od tih skupina jako dobro funkcioniraju jer imaju dobro razvijene strategije, a e, druge skupine improviziraju. To su ad hoc skupine. Dakle, gdje vidim najveće probleme? Moramo odrediti aktivnosti tih skupina, definirati njihovu ulogu kako bi mogle u okviru regionalne politike biti učinkovite. Filozofski gledano, mislim da je ovaj alat vrlo koristan i on će doprinijeti bolje budućnosti Europe. Hvala. Gospodin Harera. Hvala lijepa. E, navesti ću konkretni primjer. Nakon ovoga što smo čuli mnogo teorije, ja ne živim u gradu kao većina ljudi ovdje, već ja djelujem na regionalnoj razini na, eh, u jednoj regiji koja ima 2,8 milijuna i od 1996. je primila 19 milijuna eura eh, iz fondova Europske unije što nam je omogućilo da budemo proglašeni region konvergencije koja je sada iznad 10%. Prije smo bili ispod 5%. Dakle, mi smo jedna od, od, malobrojnih regija koja je, je krenula izravno od e, regije konvergencije do najrazvijenije regije. E, imali smo cijelu mrežu fondova, sufinanciranja, no sada se fokusiramo na nove financijske scenarije. Moramo ispuniti zahtjeve svih pravila, propisa i to sami vlastitim snagama, obzirom da kohezijska politika uistinu može funkcionirati u Europskoj uniji. Na primjer, u području promicanja znanja, naš najveći izazov je krenuti sa BDP-a 0,5 na 0,8%. Dakle, više od 2% e, bismo trebali ostvariti putem financijskih instrumenta na području zaštite okoliša. 19% e, su ERDF sredstva za pročišćavanje vode u rijeci Moslev. A također suzbijanje socijalne nepravde 30% Europskog socijalnog fonda, to što je 16% više od onoga što je u Europskoj uredbi i sukladno demografskim politikama. Mislim da je ovo vrlo važan izazov za budućnost i moramo usvjetočiti naše napore na ono što možemo još napraviti u okviru sadašnjeg programiranja i u okviru programiranja za razdoblje nakon 2020. godine. Dakle, sve su ovo dobri elementi za planiranje. Jako dobra je klima upravljanja za javna ulaganja, da se kvantificiraju ciljevi i na taj način ćemo moći mjeriti rezultate. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Bernard Sulaš. Dakle, samo ukratko. Nešto ću reći prvo o integriranim teritorijalnim ulaganjima i TS-ovima. Dakle, znam da e, danas govorimo u kontekstu pripreme za strukturne fondove. E, moja regija ima 2 milijuna stanovnika i nama će biti prekomplicirano sudjelovati u e, integriranim teritorijalnim ulaganjima. To je sve što ću reći. Mislim da je e, taj program katastrofa. Morat ću objasniti svojim sugrađanima zašto je to tako, zašto, se mi, ne, zašto mi ne možemo aplicirati. E, jednostavno ne ispunjavamo uvjete jer ne možemo se pripremiti za naredno razdoblje dovoljno brzo Komisija je namjerno djelovala tako e, moramo vidjeti što je od ovih odluka koje su usvojili vijeće i komisija primjenjiva u našoj regiji. Previše vremena sam uložio u sve ovo. I četvrti komentar. Uvjeren sam e, da će se svi složiti sa mnom kada kažem da sada uistinu možemo reći investicije u budućnosti su investicije koje su potrebne Europskoj uniji, a ne samo troškovi koji, e, a ne samo investicije koje stvaraju troškove koji se moraju kasnije prekrivati. Što se tiče operativnih troškova ne smijemo ići predaleko, no ako sada pogledamo na koji način Amerikanci to rješavaju, i ljevica i desnica, tada bismo trebali od njih mnogo toga e, prepisati, ako to ne učinimo, onda znamo šta će se dogoditi. Hvala. Uistinu je da kada smo kritični, onda iz kritike izrastaju novi pokreti, no kada smo kritični trebali bismo ipak zadržati određenu mjeru pozitivnosti i razmišljati o tome što se sve događalo tijekom posljednjih godina suradnja između odbora regija, odbora regiji Europskog parlamenta i suradnja sa glavnom upravom, općom upravom regijo, je se, se osjetno poboljšala. E, čak i oblikovanje pristup e, sredstava za poticanje je u prošlosti imao mnogo veće deficite, a to se sada poboljšalo. Dakle, danas imamo instrument e, o kojem nismo govorili, a to je instrument koji se također tiče socijalne kohezije i koji i potiče prekograničnu suradnju, suradnju između regija, otvaranje prema regijama koje se nalaze u državama koje nisu e, u Europskoj uniji. Ta suradnja je veliki napredak i poticanje povjerenika da Hana e, u smislu budućnosti, da će se sve to uzimati u obzir, to me je umirilo i e, stoga gledam pozitivno u budućnost. Više slojno upravljanje podpredsjednik odbora regije spomenuo taj aspekt i ja vas molim da e, odbor regije se stoga pozabavi tom tematikom e, uz pomoć stručnjaka odbora regija i to vrlo intenzivno. Zahvalan sam komisiji da je pri razvoju makroregionalne strategije, a to je četvrta, to je četvrto proširenje makroregionalne stare strategije. Dakle, u toj strategiji se Izričito je dan nalog da se e, više slojno upravljanje mora uzeti u obzir i uključiti u sve naše strukture. Mislim stoga da to moramo pozitivno sagledati i stvoriti mogućnost da češće razmjenjujemo mišljenja putem e, između suradnje e, odbora regiji i skupine KOTER. Hvala. Hvala. Gospodin Depan, želite li vi možda reagirati? Imate tri minute. Hvala, gospođo predsjedateljice. E, svakako e, nisam samo ja e, koji trebam intervenirati jer ovo je zajednički sastanac između Kotera i Ređi. Međutim, ono što sam želio reći je da je vrlo korisno i jako smo zainteresirani za iskustvo koje e, se e, uči na terenu. Mi smo učinili sve što smo mislili da je moguće kako bismo promicali ovaj novi instrument. Imamo e, smjernice, upute, idemo okolo, pokušavamo ljude uvjeriti. Međutim, znate da se ovdje radi o jednoj skupini instrumenata koju mi pružamo državama članicama, a na njima i na regijama da ih prihvate. Mi smo učinili sve što možemo kako bismo ih promicali u državama članicama i regijama. E, u nekima više uspjeha, u nekima manje. Naravno, e, to smo čuli iz rasprave. Vrlo zanimljive povratne informacije. Vi znate da s naše strane e, mi provodimo i studije koje nam pružaju informacije o različitim novim elementima kako oni E, funkcioniraju ta partnerstva i, sa, i ti teritorijalni instrumenti. Međutim, bilo mi je zanimljivo kada ste govorili o složenosti, o iskustvima e, gdje smo mi pojednostavnili stvari. Kako će to funkcionirati u, u sklopu kohezije. Dakle, bitno je da dobijemo povratne informacije s terena. Druga stvar koju sam želio reći, jer se pojavila nekoliko puta u raspravi, je ova razmjena najboljih praksi. Mislim da je jako važno da imamo neku vrstu upravljanja znanjem o najboljim praksama. Mislim da e, to nije jedno čudotvorno rješenje. Jedna baza podataka se možda e, pokazala korisnom u nekom području, ali jedna živa mreža kao što su otvoreni dani, to je također jako korisno. Imamo digitalne mreže. Mislim da je to nešto što treba razvijati. I mislim da je razmjena znanja između država članica, uprava i uprava regija jedan novi aspekt na kojem radimo. I posljednja stvar, Mnogo je govornika govorilo o urbanim, gradskim pitanjima. Više od 50% e, investicija ERDF-a će se e, ostvariti u gradovima. Međutim, to ne znači da su gradovi ti koji su odgovorni i upravljaju time. I zato, kako bismo ojačali ulogu gradova, posebno vi ovdje i u odboru regije i u Europskom parlamentu, e, vi e, ste pod utjecajem članka 5 e, ARDF-a, jer ste vi dio provedbe strukturnih fondova, umjesto da dobivate samo ulaganja. I kao što je rekao povjerenik, Drago nam je da je ovaj, ovaj prihvat veći od 5%. To se ne događa u svim regijama, ali općenito su pomaci pozitivni. E, drugo, e, radi se o pozitivnim urbanim akcijama. Imat ćemo e, jedan natječaj za projekte do kraja sljedeće godine. To je upravo u pripremi. E, imamo oko 350 milijuna u proračunu i to će započeti sljedeće godine. I posljednja stvar, onda ću završiti, što se tiče urbane agende. E, imali smo javne, javne e, rasprave, javne savjetovanja koje je završilo. Treba ćemo još par dana da neki pošalju svoje doprinose i posljednji korak jest e, analizirati stajališta, a onda će nova komisija trebati odlučiti koji su sljedeći koraci koje treba poduzeti u ovoj urbanoj agendi. Gospođo predsjedateljice, to je sve što sam želio reći u mojih tri minute. Hvala, zaista cijenim vaš doprinos od tri e, minute, gospodin Voznijak. E, i ja imamo tri minute svake. Hvala lijepa. Mislim da će mi trebati manje vremena. Jako je teško sažeti sve ono što je rečeno. Dotakli smo se raznih tema. Ali nešto što je ovdje izuzetno jasno je da se bojimo da e, kasnimo i da trebamo nadoknaditi ta kašnjenja. Ovo bi trebala biti prva godina financijske perspektive, međutim sada dolazimo do kraja te godine, a nismo puno postigli. A nismo puno postigli. Željeli bismo završiti posao na ovim dokumentima, to je naš zadatak za danas. Onda nešto što je više puta spomenuto, a to je jako važno, je da moramo e, poštovati e, upravljanje na više razina i moramo biti aktivni partner čije se mišljenje uzima u obzir kada se donose važne odluke na nacionalnoj i europskoj razini. I ono što bih želio naglasiti je pitanje najboljih praksi, pokazivanja najboljih primjera. Mislim da je to uvijek korisno, jer uvijek tražimo dobre modele koji su postavljeni u e, raznim dijelovima Europe. A ono što je ovdje važno je da razmijenimo te dobre primjere, te dobre prakse, kako bi svi igrači i dionici bili u to uključeni. Na kraju bih želio svima vama zahvaliti na svemu što ste rekli. Uzeli smo na znanje mnoge, mnoga pitanja. Mislim da je i komisija dobila jednu kompletniju sliku naše vizije za nadolazeće razdoblje i mislim da smo danas jako mnogo postigli. Hvala. Hvala gospođo predsjedateljice što ste organizirali ovaj sastanak. Hvala na vašem kratkom zaključku. Željela bih nastaviti na bugarskom. Imam vrlo rijetku priliku da koristim svoj jezik. Poštovane dame i gospodo, zahvaljujem na tome što ste mi omogućili da sudjelujemo u današnjoj raspravi. Danas smo govorili o cijelom nizu problema koje moramo riješiti. Spomenuli smo nekoliko područja na kojima bismo trebali posebno intenzivno raditi. Nadam se ćemo moći surađivati na tom području. Dopustite mi da spomenem tri područja koja su po mom mišljenju ključna područja današnje rasprave. Kao prvo, morali bismo što je moguće bliže biti samim građanima. Moramo se približiti onome što građani žele vidjeti kao rezultate. Moramo također pomnije analizirati pojedinačne projekte, moramo provedbu instrumenata u okviru regionalne politike pomnije analizirati. Tvrdi se da regionalna politika će približiti Europsku uniju građanima to je činjenično stanje, no međutim, ipak ovisi o svima nama koji radimo na ovom području, koliko daleko ćemo se uistinu uspjeti približiti građanima, koliko, koliko blizu ćemo im moći doći. Drugo područje je integrirani pristup u okviru regionalne politike. Treće, osnažiti e, kapacitete uprave, razmjenjivati najbolja iskustva, organizirati edukacije, izobrazbu. Time će europski građani biti uključeni u naša zajednička nastojanja u svijetlu bolje regionalne politike koja bi trebala stvoriti bolje uvjete života za europske građane prikupili smo već neka iskustva u okviru dobre suradnje koju smo do sada ostvarili. Želela bih svima zahvaliti na sudjelovanju u današnjoj raspravi. Također zahvaljujem prevoditeljima. I oni su doprinijeli međusobnom sporazumijevanju i također zahvaljujemo organizatorima. Svima želim e, svako dobro u svim vašim budućim nastojanjima. Svima zahvaljujem i ovime zaključujem zajedničku zajednički sastanak odbora regiji i odbora KOTER, Komisije za teritorijalnu kohezijsku politiku.